Good morning. Good morning everybody. Please be seated. Dobro jutro svima, molim vas da sjednete na svoje mjesta. Hvala vam što ste došli. I trebamo početi sa sastankom odbora Libe. E, počet ćemo s usvajanjem dnevnog reda. E, imate ga pred vama. Ako se slažete, idemo dalje. Dakle, priopćenja predsjedatelja. Što se tiče jezičnog profila, ispričavam se što na ovom sastanku nemamo prijevod na maltički, latvijski te irski. Nažalost, ne, možemo osigurati prijevod za te jezike na ovom sastanku, a svi ostali službeni jezici su tu. Hvala vam na razumijevanju. Zatim idemo na E, povratne informacije sa sastanka koordinatora. Imali smo vrlo intenzivne sastanke i donijeli smo puno odluka. Evo sad ću vam ih kratko sažeti. Dakle, moramo razmisliti o imenovanjima izvjestitelja. Dakle, o gospodinu Jorge Buksandu, izvjestitelju za Eurodek, e, Eurodak. Birgit Cipel je imenovana kao izvjestiteljica za preporuku o odluci vijeća o otvaranju pregovora u vidu sklapanja sporazuma između Europske unije i SAD-a e, na području e pravosuđa. Birgit Cipel je također imenovana kao izvjestiteljica e, za Europsku konvenciju o kibernetičkom kriminalu. Ako budemo podržali ove odluke e, koordinatora. E, gospodine Buksade, izvolite, imate riječ na jednu minutu. Hvala vam. Da, e, zastupnički klub kojeg mi predstavljamo, dakle mi smo se dogovorili da smatramo da bi trebalo odgoditi odluku ovog odbora zato što bismo trebali sačekati da Europska komisija predloži reformu kako unaprijediti e, sustav za nalog mi smatramo da je jako važno da se revidira taj instrument budući da jasno pokazuje određene poteškoće i nedostatke budući da nije u skladu sa pravosudnim sustavima zemalja članica budući da na tisuće kriminalaca se slobodno šeće Europskom unijom. Stoga je taj dokument e, vrlo važan ako želimo stvarno imati jedinstveno područje sigurnosti i e, pravosuđa. Samo 30% naloga je ispoštovano uh, u 2017. to je godina, posljednja godina za koju imamo podatke. Stoga mi ne želimo više odgađati taj proces, niti to ostaviti budući, eh, budućoj komisiji. Mi smatramo da ovaj parlament mora voditi tu inicijativu i zbog toga u skladu sa člankom 214 našeg polovnika, poslovnika tražimo da eh, glasamo o ovome eh, zakonu o ovom dokumentu. Hvala gospodine Buksade. Znate da to spada mm, znate da se s time bavilo nekoliko zastupničkih klubova i odbora i znate da e, odluka nije bila da odbijemo odluku, već da odgodimo. Tu govorimo o funkcioniranju euronaloga te o svim postupcima koji su usmjereni prema promjeni tog sustava ili osnaživanju sustava. No, odluka koordinatora koja je usvojena u skladu sa poslovnikom je ta da se rasprava o europskom uhidbenom nalogu odgodi. E sad, stoga, zbog toga što se konzervativci protive toj odluci da se odgodi i traži glasanje, ono što ja predlažem jest da mm, povratne informacije koordinatora koje smo dobili, dakle da te preporuke usvojimo osim te točke, te da glasamo o odgodi kada to budemo uspjeli organizirati prema postupovnim pravilima i na taj način dati priliku drugim klubovima da razmisle te da odluče kako će glasati. To bismo mogli na sljedećem sastanku odbora LIBE koji e, je planiran e, sljedećeg 17.9. u Strasburu. Možemo to staviti kao dodatnu točku dnevnog reda. E, možemo također razgovarati sa gospodinom e, Dimitrisom Avramopulosom, on će doći. Tako da imamo još jedan sastanak u ponedjeljak 17.9. u Strasburu. Stoga ja predlažem da na tom sastanku u e, dnevni red ubacimo to glasanje, tako da svi mogu doći, da mogu glasati kako smatraju da je potrebno. Tako da ćemo, eto, predlažem da tu točku stavimo na dnevni red 17.9. Da, ali budući da znam e, kako vi vodite rasprave, ja se ne mogu složiti s ovim prijedlogom, zato što mislim da svi znamo o čemu se ovdje radi. I ja znam da je na vama da donesete odluku, ali isto tako znam da smo već o tome svi razgovarali, da smo svi upoznati i da možemo e, donijeti odluku i glasati. Da, ali pazite, prema pravilima svako glasanje moramo e, najaviti dovoljno unaprijed kako bi zastupnici e, mogli se pobrinuti da dođu na sastanak, da ako ne mogu doći da osiguraju se zamjenu, te da se stvarno glasa i da glasanje stvarno odražava e, većinu, stav većine u odboru. Hvala vam. ako se slažete s ostalim imenovanjima izvjestitelja, onda možemo preći na prvu točku dnevnog reda. Kao što vidite imamo dosta pun dnevni red. E, počet ćemo sa Počet ćemo o godišnjem izvješću za 2018. o primjeni povelje o temeljnim pravima. Ta je povelja stupila na snagu zajedno sa Lisabonskim ugovorom to je bio 1. prosinca 2009. Članak 6. E, ugovora o Europskoj uniji. da je jednaku vrijednost e, Europskoj povelji o temeljnim pravima i to je zapravo postao e, relevantni parametar i za predmete u sudu Europske unije. Jako je puno E, presuda koje se pozivaju e, na povelju u temeljnim pravima Europske unije i e, tvrde da je povelja zakonski obvezujući instrument te da Europska te da europske zemlje moraju provoditi europski zakon. To je nešto što valja obilježiti, o tome valja također i razmisliti i upravo zbog toga ćemo danas čuti izvješće Barbare Nolan. Ona je načelna, načelnica odjela u glavnoj upravi za pravosuđe. A nakon toga ćemo čuti e, predstavljanje izvješća o temeljnim pravima, tra, pravima gospodina Michaela Flahertija. Dobro nam došli. Michael O'Flaherty je, kao što znate, direktor Agencije Europske unije za e, temeljna prava, koja je smještena u Beću. A sada ćemo najprije početi sa e, predstavljanjem izvješća Barbare Nolan. Siguran sam da će se voditi brojni razgovori, brojne rasprave kojima će se nastojati pravilno obilježiti deseta obljetnica potpisivanja te povelje. Neki od nas će sudjelovati u tim raspravama u nadolazećim tjednima. Mislim da je to vrlo važan događaj kojeg valja primjereno e, obilježiti zato što je povelja o temeljnim pravima Europske unije predstavljala golemi korak naprijed u konsolidaciji e, europskog procesa i pogotovo e, konsolidaciji pojma europskog građanstva. Stoga, Barbara, izvolite, imate riječ. E, dobar dan, zapravo dobro jutro svima, hvala vam gospodine predsjedatelju. pozdravljam sve zastupnike i nove i stare. Kao što većina od vas zna, nakon što je povelja o temeljnim pravilima Europske unije stupila na snagu prije deset godina, komisija je usvojila strategiji o provedbi te povelje u kojoj stoji da je potrebno svake godine objavljivati godišnje izvješće o provedbi e, povelje. I to, to izvješće su obvezne pripremiti europske institucije i e, zemlje članice Europske unije. Naše je izvješće usvojeno u lipnju ove godine i to su vrlo kratki dokumenti, zapravo izvješće je sastavljeno od kratkih informativnih dokumenata, ali i onih duljih razrađenih. Dakle, kako se povelja primjenjivala 2018. godine? Zašto 2018. Pa zato što naravno moramo sačekati da godina završi, da bismo ocijenili godinu. Zbog toga sada, evo 2019. prikazujemo 2018. Ove godine obilježavamo desetu obljetnicu stupanja povelje na snagu i vidite i da se sam izvještaj nekako usredotočio na tu obljetnicu, čak ima jedan poseban dio o tome, a ima i rezultate istraživanja Eurobarometra koji su objavljeni u lipnju i koji su nažalost pomalo razočaravajući, no o tome više nešto kasnije. Dakle, nakon deset godina što vidimo? Vidimo da se kultura temeljnih prava polako razvija u Europskoj uniji. Izveštaj opisuje inicijative koje direktno promiču temeljna prava, a u područjima u kojima su i područja u kojima su ta prava usklađena kao što se traži u strategiji Europske unije. Izvješće za 2018. se najviše koncentrira na e, pravosudna prava, što osigurava e, veću podršku braniteljima ljudskih prava i e, organizacijama civilnih društva koji se bave zaštitom ljudskih prava. Isto tako tu su inicijative za zviždače, za koje vi sami znate. E, tu imamo također neke nove propise koje će stupiti na snagu krajem ove godine. Zatim paket o izborima koji je predstavljen prije izbora i još jedan dio o e, demokraciji. E, taj smo događaj imali krajem prošle godine pod vodstvom podpredsjednika Timmermanse. Isto tako govori se o borbi protiv e, govora mržnje na internetu i promiče se integracija. Ja zapravo najprije želim analizirati, to je dati pregled tih inicijativa koje su vezane uz usklađivanje temeljnih prava. Dakle, ako pogledamo sve te inicijative, e, vidjet ćemo da je njihov broj značajno porasao. Tu imamo dakle inicijative o zaštiti podataka, zaštiti e, žrtava, e, sigurnog i pravednog suđenja. Kad govorimo o inicijativama koje nisu direktno smjerene prema zaštiti ljudskih prava, vidjeli smo da je došlo do određenih poboljšanja u komisiji. Moj tim u komisiji pruža smjernice i pruža obuku kolegama iz drugih glavnih uprava kako bi se ocijenilo jesu li njihove inicijative u skladu sa poveljom o temeljnim pravima. I vidimo da e, ti kolege razvijaju dobre vještine i to nam naravno pomaže u našem radu kada pregledavamo jesu li sve inicijative u skladu s ovim pravilima. To je također važno i za zakonodavni postupak, zato što um, to prođe kroz nas prije nego što prijedlozi dođu do vas. Zatim kada ti dokumenti dođu da, do vas, vi kao odbor LIBE također imate vrlo važnu ulogu provjeriti jesmo li mi dobro odradili naš posao i naravno možete izdati mišljenja o, o usklađivanju sa, uh, o poštivanju uh, temeljnih prava i to za bilo koji za bilo koji zakon koji se usvoji ili prijedlog zakona koji se pripremi u komisiji. Ovaj odbor također doprinosi kulturi temeljnih prava u europskim institucijama te pruža važan doprinos u pripremi važnih e, zakonodavnih izvješća, izvješća na vlastitu inicijativu, usmenih pitanja i tako dalje. Kako pratimo situaciju u zemljama članicama? Komisija i dalje ima ulogu čuvara ugovora. Zemlje članice to moraju poštivati prilikom provedbe prava Europske unije i to je jedno od ključnih pitanja. Povelja se može primjenjivati u zemljama članicama e, jedino kad u potpunosti provode europske zakone. Komisija prati situaciju na terenu i pokrenuli smo postupke povrede e, propisa e, u, slučaju da e, nesukladnost nije potpuna, da sukladnost nije potpuna. Dobro je što smo pokrenuli čitav niz postupaka zbog kršenja pravila protiv Mađarske. To se posebice odnosi na slučajeve civilnih organizacija, akademske slobode te e, pružanje pomoći tražiteljima azila. Mm, svi su ti postupci trenutačno na sudu Europske unije. Ovo je ljeto komisija poslala službenu obavijest Mađarskoj zbog toga što nije osigurala hranu osobama koje su u tranzitnim područjima i koje čekaju na povratak i to na granici sa Srbijom. Komisija je također pokrenula slične postupke protiv e, sude zbog zakona o Vrhovnom sudu, zakonima o e, uobičajenim sudima te o novim pravilima za suce. Ti su predmeti također još na sudu, e, presude se očekuju na jesen. Što se tiče pravosuđa, Sud Europske unije e, se značajno pozivao na povelju temeljnim pravima u svojim presudama. Tako da dobro je da sud Europske unije se poziva na povelju u svojim e, presudama. Recimo, samo da vam kažem brojke, 356 e, slučajeva u 2018. u usporedbi sa 27 2010 moramo e, imati na umu da je ova povelja relativno novi instrument u području temeljnih prava i potrebno je dosta vremena da se e, odvjetnici s njom upoznaju i da je počnu koristiti ključni akteri koje mogu koristiti. Ali dobro, vidimo da se ipak na tome radi i da se sve više koristi i poziva na nju. Isto tako traži se, nacionalni sudovi traže od e, suda također pomoć. Imali smo 84 preliminarnih pitanja 2018. a samo 19 2010. No te brojke možete pronaći u tablicama u izvješću. Činjenica da donositelji politika i e, suci sve više koriste ovu povelju je naravno odlična stvar povelja će biti učinkovita, imat će stvarni učinak na e, ljudske živote, svakodnevni život, kada je cijeli lanac provedbe zakona bude primjenjivo. A što se tiče istraživanja, e, moramo reći da se povelja ipak ne iskorištava u svom punom potencijalu i nažalost građani ne znaju puno o njoj. Dakle, razina svijesti o toj povelji je dosta niska i na tome moramo svi zajedno raditi. Europska agencija za temeljna prava, e, o kojoj će vam govoriti Michael, e, u njihovom e, izvješću stoji da nema dovoljno nacionalnih politika koje bi promicale tu povelju. Zatim, istraživanje Eurobarometra koje je provedeno ranije ove godine pokazalo je da se situacija malčice popravila od 2012. a samo svaki četvrti od deset građana je čuo za povelju, a tek jedan od svakih deset zna što je ona zapravo oči. deset ispitanika bi voljelo imati više informacija o pravima iz povelje, te kome se moraju obratiti u slučaju da su njihova prava, mm, da nisu, da nisu poštovana. Tako da očito je da moramo raditi na podizanju svijesti o toj povelji i to posebice na nacionalnoj razini. Stoga imamo zajedničku odgovornost e, pružiti više informacija o povelji. Ona može biti učinkovita ljudima samo ako oni znaju za nju, ako znaju kome se obratiti, ako se njihova prava krše. I ono što moramo učiniti, i to vrlo oprezno, jest e, paziti da se uvijek dosljedno provodi a istovremeno moramo paziti da e, si ne stvorimo prevelika očekivanja da će ta povelja biti rješenje za sve probleme. Naravno, eh, kao što i sami znate, ta povelja sadrži određene eh, nedostatke i određena ograničenja. Branitelji ljudskih prava i aktivisti civilnog društva su nam ključni aktori u podizanju svijesti. Isto tako vrijedi za tijela za ravnopravnost, nacionalna tijela za ravnopravnost, a isto vrijedi i za odvjetnike, suce te e, pravosudna tijela. Oni moraju, biti, e, moraju sudjelovati u e, obuci o, tom dokumentu. Mi sad već možemo organizirati obuke za suce i odvjetnike, ali imat ćemo još više mogućnosti sa novim fondom da intenziviramo te aktivnosti. Organizacije civilnog društva, odvjetnici i suci bi također morali širiti informacije o toj povelji, budući da su upravo oni ti koji e, rade sa građanima. Oni građanima moraju objasniti prava, e, objasniti kako najbolje promovirati alate poput e-justice, dakle e-pravosuđe. I e, da zaključim, Dakle, moramo bolje koristiti e, temeljnu povelju u temeljnim pravima, e, povezati, podići razinu svijesti o njoj. 12. studenog u Briselu ćemo proslaviti desetlju, desetu obljetnicu povelje koja je, otkako je postala pravno obvezujući e, instrument, te razmisliti o tome na koji način nacionalna tijela, organizacije civilnog društva i odvjetnici to mogu iskoristiti u svom punom potencijalu. I drago mi je da ćemo i mi sudjelovati na toj konferenciji i da ćemo moći zajedno razmisliti o tome kako nastaviti. Hvala vam, gospođo Nolan iz Glavne uprave za pravosuđe. Ispričavam se što vas podsjećam na vrijeme, ali oni koji već znaju za nas rad, koji su već bili ovdje, njima ne moram reći, ali oni koji su novi moraju znati da je ovo najzaposleniji odbor u domu, da imamo najveći obujam posla u parlamentu. I često imamo jako popunjene dnevne redove. Povjerenik King primjerice bi trebao nam doći isto tako u određenom trenutku i stoga e, se svi moraju pridržavati vremena. Evo, 10 minuta za Michaela Flaherty. Čuli smo od svake agencije vezano uz to kako izgleda e, konstelacija agencija pred našim odborima. Sada je tu pred nama i Agencija Europske unije za temeljna prava koja je najvažnija. Mnogi od nas ne samo da znaju tu agenciju, već doista i hvale svako izvješće koje izdaje Agencija Europske unije za temeljna prava što se tiče njene mogućnosti da e, nam pruži pregled o tome kako za situacija po pitanju diskriminacije, prijetnjama e, koje imamo za jednaka prava u Europskoj uniji i evo zato je tu s nama Michael Flaherty Molim vas da ubrzate vaše izlaganje u idućih 10 minuta kako bi mogli imati što veći broj govornika u zadnjem vremenu za ovu točku dnevnog reda danas. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče čuo sam dobro što ste rekli što se tiče vremena. Evo, drago mi je što sam opet ovdje u odboru, uvaženi zastupnici. Već e, imamo dugoročnu praksu da agencija vama predstavlja svoje godišnje izvješće, ali osim ovih današnjih događaja ja vas ohrabljujem da iskoristite to izvješće kao resurs. Ima tu mnogo jako važnog sadržaja za vaš rad. Trebam isto tako usput reći da e, je nešto što je jedinstveno za rad naše agencije, da to nije izvješće e, osoblja, već našeg upravnog odbora koje izvješće mora usvojiti. Ovo izvješće svake godine, a kada govorimo svake godine, onda ovo izvješće za 2019. godinu, o kojem govorim danas, ima sadržaj e, iz 2018. godine u sebi. Bilo je teško iz tog sadržaja nešto posebno istaknuti ili naglasiti, ali ja bih ipak vam pričao o pet zajednica koji su izloženi rizicima u EU i zatim o pet inicijativa koje nam daju neke eh, ohrabrujuće znakove. prva zajednica koja je izložena riziku su židovi. Eh, jedna statistička anketa ukazuje da imamo jako velik problem u Europi sa antisemitizmom i sa situacijom da značajan broj naših, eh, naše židovske braće, naših židovskih stara odlučuju se napustiti Europsku uniju zbog antisemitizma. Imamo i šokantnu brojku imaš inicijative u komisiji u parlamentu kao odgovor na taj strašan fenomen. Druga zajednica koja je izložena riziku su muslimani, posebice muslimani migranti. Tu vidimo isto tako različite probleme vezano uz e, mržnju upućenju njima i uz, i uz diskriminaciju te zajednice. E, kao odgovor na e, tu strašnu situaciju koju, na koju vidimo na temelju statistika smo uspostavili jednu bazu podataka koja okuplja incidente e, nad muslimanima. To je nešto što mislimo sada e, ažurirati non stop. Treća zajednica koju mislim spomenuti i opet e, bez nekakve hijerarhije, to su Romi. Roma, Romi su najveća skupina u Europskoj uniji koja obuhvaća nekih 6 milijuna ljudi i sigurno znate sve one grozne brojke vezane uz marginalizaciju, deprivaciju te zajednice i njihovu nejednakost naspram drugog dijela stanovništva. Morat i dalje imati podršku za temeljna prava Romima i to je jedan od glavnih prioriteta naše agencije. Moram isto tako reći da 2017. godine nismo ukupili samo socioekonomske podatke o Romima, već isto tako da smo vidjeli da postoji i uzorci anticiganizma, dakle napadi na njih samo zato što su Romi. Migranti su peta skupina, to je i dalje jedno područje na koje se snažno usredotočujemo u agenciji, ne moram vam mogu reći o tome, vi dobro znate o tome. 2018. godine pa i početkom 2019. godine jedan od naših najvećih zabrinutosti bila situacija na području sredozemlja, posebice e, e, incidenti utapanja u moru. 2018. godine je šest ljudi dnevno se utopilo u sredozemlju i takve broke smo imali do nedavno, do zadnjih nekoliko mjeseci, a jako smo zabrinuti zbog toga što smo u 2018. godini vidjeli da, dođe, da je došlo do kriminalizacije pokušaja spašavanja tih ljudi. Zatim, e, e, peta skupina je javnost općenito. Mi. To kažem zato što smo 2018. godine postali mnogo osjetljiviji, mnogo prijemčiviji na to koliko se nas, e, naši privilegiji smanjuju zbog digitalizacije života i 2018. godine smo se dotočili na to da se zaštite naši osobni podaci i e, različite operacije na internetu. Dakle, pet područja, pet zapravo zajednica, pet skupina ljudi za koje smo se brinuli u 2018. godini. Ali to nije samo priča oko toga da smo zabrinuti jedna negativna priča. Evo da nakon e, tih pet područja zabrinutosti pokažem nekih pet ohrabrujućih signala koji nam daju nadu. Kao prvo 2018. godine smo vidjeli jako važno zakonodavstvo, jako važne e, političke mjere koje smo razvili kako bismo odgovorili na te zabrinutosti. Zakonodavni vrhunci su bili, rekao bih, e, E, svakako e, između ostalog i e, opća uredba o zaštiti podataka. Jedan pravilnik smo objavili kako bismo pravnicima dali alat da znaju dobro bratati tim važnim komadom zakonodavstva. Isto tako smo vidjeli da je uspostavljen europski stup socijalnih prava i vidjeli smo mnogo različitih komada zakonodavstva koje se osnažilo što se tiče tog aspekta temeljnih prava i to između ostalog zbog važnog rada vašeg odbora gdje ste se katkad oslanjali na analize iz naše agencije. Primjerice uredba o ETIAS-u kao i revizija mandata nekih e, agencija koji se bave pitanjima osjetljivima e, što se tiče temeljnih prava. Zatim e, Neke političke mjere koje nam također daju nadu su primjerice e, bile te da smo 2018. godine uspjeli identificirati najbolje prakse na razini država članica. Dakle, neke države dobro rade po pitanju nekih stvari i mi moramo biti bolji kada se radi o razmjeni najboljih praksi. U ovom izvješću pred vama smo identificirali 30 takvih primjera e, najboljih praksi na nacionalnoj razini za koje treba veći broj ljudi znati. Jedan primjer toga E, primjerice, 2018. godine smo objavili izvješće o e, najboljim praksama za deinstitucionalizaciju institucionalizaciju osoba e, s invaliditetom. Cijela naša analiza se temeljila na e, dobrim pričama prikupljenima iz država članica. Zatim, e, još jedno ohrabrujuće područje 2018. godine je bilo to što smo imali jedan drugačiji fokus, što smo više naglasili ne pitanje kršenja ljudskih prava, nego da imamo bolju arhitekturu za borbu protiv toga. Primjerice, komisija je objavila važne preporuke kako bi osnažila ulogu E, tijela koji se bave e, nadzorom kvalitete toga u EU. uniji. Primjerice, usredotočili smo se više na to da trebamo podržati civilno društvo. Priznali smo da e, se ono nalazi pod prevelikim pritiskom na mnogim područjima i da europske institucije moraju sistematski na to odgovoriti, ali i šire od toga. se godina isto tako bila vrlo važna godina kada se radi o tome da se odgovori i da se razvoju inicijative, pa i u ovom domu, za jačanje vladavine prava. Zatim još jedno ohrabrujuće područje iz 2018. godine koje bih spomenuo kao e, četvrti primjer od pet. To je pažnja usmjerena poveli. Barbara je već mnogo toga rekla o poveli, stoga ja ne bih mnogo toga dodao, samo evo jedno, jedna osobna misao. Mene ne zabrinjava previše stupanj e, toga koliko ljudi ne znaju za tu povelju. Kao da smo natrag u 1958. godine što se tiče e, života Europske konvencije o ljudskim pravima. Tada isto tako nitko nije znao za tu konvenciju. Dakle, da, razina svijesti o tom dokumentu je niska, ali to je nešto što treba izgraditi, ne treba očajavati zbog toga. I veselimo se inicijativama ove godine koje će nas podržati u tom smislu. Razvijamo i dalje alate kako bi podržali vas i države za primjenu te povolje da se zna kada se pogleda primjenjuje, kada ne. E, snažno istražujemo sada kako ćemo razviti ovaj događaj u prosincu i ohrabrimo i vas u odboru Libe da u proteklih nekoliko tjedana ove godine obljetnice da još nam date i taj važan elan vezan uz e, kojeg je govorila Barbara. I peti ohrabrujući znak iz 2018. godine je bio taj da je konačno usmjerena pažnja na globalne ciljeve održivog razvoja, vezano uz to koliko se oni interno primjenjuju unutar Europske unije. Dugo nam je bilo potrebno da shvatimo da je to isto tako jedna unutarnja agenda, ne samo jedna vanjska agenda. I to je nešto što opet mijenja situaciju kada se radi o tome kako da se e, vrijednosti i načela po pitanju temeljnih prava ukorijene u sve, sva ona velika pitanja s kojima smo mi kao društvo suočeni. Iz tog razloga imamo i on, ono jedno posebno tematsko poglavlje u izvješću iz se godine koja je agencija razvila koje se tiče promicanju ciljeva održivog razvoja unutar Europske unije. I stoga, gospodine predsjedniče, tu ću stati. Ne možemo biti sami sa sobom zadovoljni, 2018. godina je bila teška godina, ali to je isto tako bila i godina gdje smo vidjeli da postoje neke nade, da postoje neke nove stvari koje će nam pomoći u borbi eh, sa ovim eh, velikim izazovima. Hvala. Hvala vam, direktor Oferti. Hvala vam što ste se pridržavali vremena i e, što ste nam držali tu iznosu prezentaciju. Dakle, kako gospođa Nolan, tako i vi. <clears throat> Praveni King će očito morati pričekati, to je očito. Ali nemojmo dopustiti da predugo čeka. Hvala. To je pitanje pristojnosti. Moramo se pridržavati vremena. Trebamo proći kroz popis govornika, barem 15 kolega se javilo za riječ. I stoga vas molim da se svaki prižava vremena govora od minute kako bi naši panelisti mogli odgovoriti. Najjednostavniji način bi bio jednostavno taj da ja dam nekome riječ i onda da od vas zatražim da sve drugo pošaljete napismeno ili putem maila ali pokušavam vas uvijek sve u to uključiti. To je moj prvi cilj, da vas dakle sve u to uključim. <clears throat> Ali to je moguće postići samo ako se pridržavate zadanog vremena. Ako ne, nije. Nemamo nikakav poseban redoslijed govornika, ali nemamo krug koordinatora. Gospođa Sipel je prva. Imate jednu minutu, molim vas. Da, gospođo Intveld, tu ste moguće je to odraditi ako sad govorim minutu. Gospođo Sipovi ste prva. Hvala. Pokušat ću biti kratka. Nakon svih onih rasprava koje smo imali o temeljnim pravama i prijetnjama temeljnim pravima u EU, ja bih se htjela usredotočiti na jedno područje, a to je digitalizacija te e, umjetna inteligencija, što igra sve veću ulogu. Ima li u komisiji ili u agenciji za temeljna prava neka razmišljena o tome kako da se pominemo, da što se toga tiče da se zaštite temeljna prava? Zato što, evo jedan samo primjer, primjerice identifikacija lica se ne koristi samo za provedbu e, zakona, već e, i na mnogim drugim područjima, pa me zanima kako mislite e, s time postupiti. Hvala, gospođo Sipil, gospođo Intveld. Da, hvala. Ne vjerujem da mogu biti toliko kratka. Problem je taj što dobivamo to godišnje izvješće. Europska unija ima mnogo tijela, mnogo zakona, mnogo konvencija i tako dalje. I stoga pravno gledano mi imamo najbolji sustav na svijetu, ali e, provedba, implementacija, to su naše slabe točke. I to je politički problem. Zato što je komisija ta koja bi trebala provoditi sve to, ali ona se jednostavno boji država članica. Moram reći da trebamo pričekati i vidjeti koliko će biti nezavisna i hrabra nova komisija. Moram reći da na temelju onoga što sam vidjela do sad nisam baš jako entuzijastična. Hoće li ta komisija se moći suprotstaviti državama članicama? Komisija često prepust, prepušta individualnim građanima e, s pitanja implementacije. Građani onda moraju ići pred sud e, e, tijekom mnogo godina. A fond za rješavanje sporazuma kojeg je ovaj dom tražio je sada šutke smetnu na stranu u komisiji. Hvala. Gospođo Strik, hvala vam, hvala ovim govornicima na izvjesnim izlaganjima. Imam eh, jedno pitanje za gospođu Nolan. Eh, kako se može poboljšati transparentnost vezano uz procjenu e, poštivanja e, povele u izvješćima o e, provedbi. I slažem se s gospođom Intveld, konkretna implementacija, tu imamo još mnogo problema. Te me zanima, smatrate da postoje neki načini kako da se konkretne smjernice izrade za one koji donose odluke na nacionalnoj razini vezano su kako da interpretiraju povelju, primjerice članak 24. Najbolji interes djeteta to je nešto što bi trebalo biti prioritet i to se na kraju protumačilo na najrazličitije načine. Zatim, vanjska primjena, primjena povelje dakle izvan teritorija Europske unije, gospodin Oflerut je već spomenuo um, misije potrage i spašavanja ljudi, ali to se tiče i drugih misija, kako se prati da su sve te aktivnosti u skladu s poveljom. Hvala. Hvala, gospodin Tardino. Grazie, presidente, King. Hvala predsjedniče. Ušli smo u posljednju fazu ove politike u ovih posljednjih nekoliko godina sa izborima koji su korijenito promijenili međunarodni scenarij, tu mislim na Brexit, na izbor u Americi 2016. godine, na posljednje europske izbore s kojih su prizoišle pojave koje pokazuju kako je internet promijenio način na koji se odigravaju izbori. Riječ je o pravoj pravcatoj revoluciji i također su se promijenili modeli organizacija, načini sudjelovanja, instrumenti za analizu i mediji koji su se morali prilagoditi novom digitalnom kontekstu što je dovelo do vršenja utjecaja na ishode izbora. Također, namjere komisije koje je povjerenik sada prikazao su dobre, ali u naporima da se razlikuje dobro korištenje interneta od dezinformacija moramo opaziti da ne ugrozimo veliku demokratsku vrijednost koju predstavlja ovaj forum za raspravu što je zapravo internet. Dakle, Mene zanima kako će komisija se pobrinuti da borba protiv dezinformacije bude takva da ne postane instrumentom cenzure i kako možemo osustiti tu pojavu istovremeno očuvajući samu demokraciju. Podsjećam da će povjerenik King stići za nekoliko minuta, nije još došao. Dakle, to se odnosi na drugu točku dnevnog reda. Eh, Eh, Mrs. Jaroka, you got the floor for one minute. imate riječ na jednu minutu. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Ja bih eh, htjela govoriti o pravima djece. Hvala vam na vašem izlaganju, ali u ovom trenutku u kojem ovdje sjedimo, diljem Europe u getoima imamo na stotine tisuće djece koja ne, mogu ići u školu. Prije nego sam još ovdje sam jedan povijeliv video podijela s vama kojeg smo snimili u urešu, gdje se vidi kako se poštuju prava djece vezano za europsko zakonodavstvo države članice nemaju nikakve ciljeve da se s time, da, da, se da se to ispoštuje, ne postoji dobro praćenje. To su djeca budućnosti, to je naša radna snaga budućnosti i stoga je to i gospodarsko jako loša odluka. Ali kada se govori o ljudskim pravima i o njihovim pravima, onda ona točka 24. u povijek, kao što znamo govori o pravima djece. Ta djeca ovdje u Europi, ima 6 milijuna Roma u Europi, a još imamo i na 100 milijuna ljudi koji nisu iz e, skupine Roma koji su jako e, siromašni, koji žive u najlošim uvjetima i koji nemaju e, niti mogućnost školovanja. Hvala vam. Hvala, gospođa Santos. Čuli smo da oba govornika govore o zaštiti prava aktivista te o osnaživanju civilnog društva. Ja bih htjela govoriti o sredozemlju i o tom fenomenu kriminalizacije pružanja humanitarne pomoći od strane udruga civilnog društva. Imamo na području migracija primjerice određene zakonodavne aktivnosti u Mađarskoj i vidimo da komisija ne reagira na to da ne odgovara aktivno na sve one događaje do kojih je došlo, kao što smo vidjeli na području sredozemlja. Vidjeli smo da se odgovarajući zakoni usvajaju u Italiji s kojima se kriminalizira pružanje humanitarne pomoći od strane nevladnih udruga. mi želimo vidjeti tko se tome može odupeti i stoga me zanima koje konkretne aktivnosti komisija može poduzeti. Hvala vam. Ja sam htio postaviti isto pitanje kao što je postavila gospođa Santos i to gospođe Barbali Nolan. Rekli ste da su pokrenute različite različiti postupci protiv kršenja mm, prava mm, i to u Mađarskoj i drugim zemljama. E, došlo je i do kršenja članka 18 povelje kad je riječ o e, tražiteljima azila s obzirom na to da su se e, zatvarale luke u Italiji, to se zapravo još uvijek još danas događa, a isto je i s Maltom. Što je onda poduzela komisija s obzirom na ova jasna kršenja prava na azil? To je naravno e, protiv svih pravila, e, protiv svih ugovora i ove povelje. I vrlo kratko, pitanje za gospodina Flahertija. Možete li nam nešto reći o, e, obrazovanju za ljudska prava? Hvala, gospođa Visele. No? Visele here. No. Je li gospođa misle ovdje? Thank you, Chair. Director Flaherty, during the election campaign... Hvala. Gospodine Flaherty, tijekom izbora Imao sam poteškoća odgovarajući na pitanja građana o njihovim temeljnim pravima, naročito pitanja onih koje dolaze iz domaćih manjinskih zajednica. Iako etničke i jezične manjine čine više od 10% ukupnog stanovništva Europske unije, one znaju da postoji povelja o temeljnim pravima, ali ona se slabo provodi, što razočarava građane. Dakle, hoće li se to promijeniti u budućnosti? I drugo pitanje. Namjerava li Agencija za temeljna prava u bliskoj budućnosti provesti istraživanja i izniti preporuke u vezi sa poboljšanjem stanja manjina u Europskoj uniji. Dakle, imamo sada Lisabonski ugovor i to bi bio pravi trenutak za to. A, gospođa Hvala gospodine predsjedniče, poštovani kolege, hvala vam na vašim izlaganjima. Kao što svi znamo, prije nego što je stupila na snagu ova povelja, postojao je takozvani britanski protokol i Poljska se priključila tom protokolu prema kojemu se na poljske i britanske građane ne primjenjuje cjelokupna povelja zbog eh, pravnog sustava u Ujedinjenoj kraljevini i također zbog našeg sustava bojali smo se da eh, će to biti preslabe pravna zaštita za naše građane. Dakle, kako taj protokol utječe na povolje o temeljnim pravima u Europskoj uniji? Evo, vidimo da je povjereni King upravo stigao. Dakle, hvala mu na strpljenju. Evo, još ćemo nastaviti par minuta sa ovom raspravom. A gospođa Sahani. Uh, I'll be speaking in Swedish. Govorit ću švedski. Hvala vam lijepa na pruženim informacijama o vašim izlaganjima. Spomenuli ste tri skupine kao najranjivije skupine. No moje pitanje je sljedeće. Mržnja protiv muslimana širi se u čitavoj Europi žene i djeca koje su najugroženiji u toj skupini, jesu li podvrgnuti kakvim istraživanjima, koji su bili rezultati tih istraživanja i može li se učiniti nešto kako bismo poboljšali njihovu situaciju. I moje drugo pitanje tiče se osoba s invaliditetom. Kako možemo progurati u direktivu protiv diskriminacije u vijeću, jer vijeće to još uvijek blokira i to nije u skladu ni sa poveljom o temeljnim pravima ni sa našim politikom. Hvala, gospođa Dobrev. Hvala, ja ću govoriti mađarski. Povelja o temeljnim pravima Europske unije govori o brojnim vrijednostima u pravosudnoj neovisnosti, o civilnim organizacijama, o čitavom nizu važnih i zajedničkih vrijednosti, a političari e, govore e, da se te vrijednosti razlikuju od zemlje do zemlje i to je laž. Što planira učiniti e, Europska komisija ako primijeti da se ne poštuju odredbe iz zakonodavnih propisa u nekim zemljama? moramo jako paziti na to što se događa u Mađarskoj. E, umjesto vladavine prava imamo vladavinu prakse i moramo stvarno se boriti protiv toga. Hvala, ja ću govoriti poljski. Hvala. Na ovom prikazu sanja temeljnih prava u Europi. No, imam jedno pitanje koje se također odnosi na buduće rasprave, odnosno bismo li u povelju mogli uvrstiti i pravo na slobodu odgovora mržnje i dezinformacije. Hvala, gospođa Kinnići. Hvala, gospodine predsjedniče i hvala našim gospodima na, na njihovim izlaganjima. Ja ću se osvrnuti na prava djece koja su nositelji tih prava, ali zbog njihove dobi ne mogu se pozvati na njih. A znamo da postoji siromaštvo među djecom, također da postoji problem zbog nasilja trgovaca ljudima nad djecom imigranata i također znamo da su djeca posebno izložena nasilju i drugim negativnim sadržajima interneta i imamo također i pitanje pristupa pravosuđu zato jer smo i zbog toga smo upravo predvidjeli pravo pristupa pravosuđu za maloljetnike. Dakle, moje pitanje sljedeće. Kako i je li uopće se pratilo provedbu povelje s obzirom na prava djece i također Može li nam eh, gospodin O'Flaherty reći na koji način se štite temeljna prava djece? Hvala, gospodin Festima eh, zadnje pitanje. Mikrofon, molim. Mike, bitte. Ähm, äh, Dva pitanja za gospodina Flahertija. Upravo prošloga tjedna počinjena su ubojstva židova, pripadnika židovske zajednice. I kruže određene sumnje prema kojima je riječ o muslimanima kao počiniteljima također. Ako neko recimo dođe u Brisel i stradao u nekoj prometnoj nesreći, a i tako isto vrijedi i za nesreću zapanja na moru. Evo, imali smo čitav niz pitanja i ja vas molim doista da učinite sve što možete kako biste vrlo kratko odgovorili na pitanja, da ne zadržavamo predugo povjerenika Kinga, osim toga i imamo čitav niz točaka na dnevnom redu. Dakle, gospođo Nolan, vi imate prva riječ. Hvala. Evo samo ukratko pitanje o digitalizaciji i umjetnoj inteligenciji. Svi znate da je Ursula von der Leyen najavila da će u prvih stotinu dana mandata pokrenuti zakonodavnu inicijativu u vezi sa umjetnom inteligencijom i drago mi je što mogu reći da će glavna uprava za pravosuđe zajedno sa glavnom upravom Connect raditi na izradi tog zakonodavnog prijedloga. Dakle, mi ćemo naporno e, raditi kako bismo zaštitili temeljna prava jer je umjetna inteligencija usko povezana sa temeljnim pravima. I to ćemo svakako uzeti u obzir pri izradi ovog zakonodavnog akta koji će biti prvi svoje vrste u svijetu, mislim. Jer što se umjetne inteligencije tiče, još ne postoje zakoni o tome. Zatim pitanje gospođe Intfeld. Nije pravedno reći da nema provedbe ako pogledamo sve postupke koje pokrećemo kako bismo branili temeljna prava, naročito u Mađarskoj i Poljskoj, možemo vidjeti da smo vrlo aktivni. Riječ je o postupcima koji su vrlo složeni i iziskuju mnogo vremena i niz analiza. Dakle, mi radimo ono što je naš zadatak, a to je zaštita povelje i zaštita ugovora. Tako da djelujemo tamo gdje god smatramo da je potrebno. Imali smo također i međusobne razgovore o tome i komisija sada provodi također i fond Mislim da trebamo izgraditi kapacitete nevladinih organizacija i civilnog društva i osposobiti ih e, da vode strateške pravne postupke i to je zapravo svrha fonda. E, znam da vi tvrdite da trebamo izdvajati više za pravne postupke, ali ako to budemo činili, onda će najveći dio sredstava ići na honorare odvjetnika, a ne dovoljno za osposobljavanje organizacija civilnog društva da same vode te postupke. Pitanje gospođe Jaroke, mi se znamo iz prethodnog života, bavili smo se romama. Prava djece, da, mi se bavimo time, imamo radnu skupinu koja je zadužena za to, za zaštitu prava djece temeljem povelje. To je sastavni dio temeljnih prava, naravno. I možda ste primijetili da u pismima namjere koje je buduća predsjednica komisije objavila ovoga tjedna se pozivana na strategiju za zaštitu prava djece, tako da ćemo mi zajedno s komisijom raditi na daljnjem osnaživanju zaštite prava djece. Evo, kolegi Oflahertiju ću prepustiti ostalo. Hvala vam evo, na kratkoći. Ravnatelju Flaherty, znamo da imate uvijek da uvijek pokazujete spremnost e, na to da dopunjujete svoje odgovore i u pisanom obliku. Ja ću vas moliti zato da se ograničite na 3 do 4 minute. Hvala. O digitalizaciji ja doista želim uvjeriti članove odbora da se zalažemo e, za to i također radimo na izradi karte temeljnih prava koje to zahvaća. Dakle, radimo e, karte i grafičke prikaze naših zadataka u zaštiti temeljnih prava, jer je mnogo toga uključeno. Dakle, trebamo nadići također i ove aktualne rasprave i razmotriti cjelokupnu situaciju. U sljedeća tri tjedna ćemo objaviti izvješće o prepoznavanju lica i temeljnim pravima, a Također smo objavili izvješće o utjecaju lažnih podataka na umjetnu inteligenciju što dovodi do lažnih e, ishoda. Pitanje gospođe infelti je više upućeno komisiji nego meni kada je riječ o provedbi prava, ali isto tako zemlje članice trebaju strože provoditi standarde zaštite ljudskih i temeljnih prava. Dakle, ne vidimo da se dovoljno progoni zločin iz što uključuje i zločin iz mržnje e, za koje znamo temeljem javnih podataka. Zatim djeca. Slažem se s onima što je rekla kolegica Nolan o radu naše agencije. Dakle, dimenzija prava djece je uključena u sve ono što činimo, a naročito se bavimo djecom u složenim situacijama, recimo u okviru migracija. Stavili smo namjerno naglasak na e, stanje djece i Time odgovaram i na pitanje gospođe Kinići. Za dva tjedna objavit ćemo izvješće o povratku maloljetnika u treće zemlje. I to je povezano sa pitanjem zaštite prava djece, no to je bitno u našem radu. Kada je riječ o sredozemlju, gospođa Santos kao i gospodin Fes su postavili to pitanje, pa to je pravo mora i međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo ljudskih prava. Dakle, obveza svih zemalja je spašavanje na moru. Također moram reći da smo popisali sve zabrane prilaska brodova koji su se dogodile 2018. godine na sredozemlju i u obuhvaćenom razdoblju nismo utvrdili niti da jedna zabrana je došla, dovela do kaznenog progona. Tako da e, to nije kazneno pravna strategija u kontekstu vladavine prava. Zatim, gospodin Ruiz de Veza je postavio pitanje o edukaciji u vezi sa ljudskim pravima. Drago mi je da ste postavili to pitanje. Mi moramo se nastaviti baviti time. Dakle, pravo ljudskih prava je bitno, ali još je bitnija edukacija o tome kako bi društvo konačno imalo usađene te vrijednosti, naročito kada je riječ o djeci. Gospođa je postavila pitanje o jezičnim i etničkim manjinama, da, one postoje, one su važan sastavni dio raznolikosti u Europskoj uniji i moramo ih na odgovarajući način zaštititi. Sada ne provodimo studije, jesmo to činili, ali stalno primamo upite od vas da obavimo ovo ili ono i naravno mi je uvijek razmatramo sa zanimanjem sve takve upite. Zatim, kada je riječ o poljskom protokolu u e, povelji o temeljnim pravima, nismo razmatrali to, ali hvala na pitanju. Gospođa Alsa Hlavi, mislim da smo već odgovorili na to pitanje o tome kako se bavimo djecom u kontekstu odgovora o e, situaciji migranata i žena. U svemu gdje je to bitno, izdvajamo naročito iskustva žena i zato smo prošle godine objavili izvješće o iskustvima žena migranata i naročito o romkinjama. Inače, dakle, one su posebno osjetljive na kršenje njihovih prava i njihove stanje daleko teže od onoga muškaraca i to, za to imamo dokaze. Gospođo eh, Dobrov, da nacionalni uvjeti mogu ograničiti poštivanje. Da, ovdje govorimo o europskim svjetskim pravima koja su preuzeta u temeljnoj povelji i to je onda prešlo u sve ugovore. Gospođa Adamović je pitala nemamo li pravo na slobodu od govora mržnje. To imamo, to je u povelji o temeljnim pravima i u primarnom europskom pravu. Ne trebaju nam nova prava ovdje, nego moramo ozbiljnije shvatiti provedbu prava i zakona koje već postoje. I gospodin Fest je spomenuo ubojstva koje počinjaju muslimani. No, moram reći da ne postoje dokazi da postoji takav obrazac kao što je opisano. I kada je e, riječ o židovskoj zajednici, mi smo prije osam godina e, ih upitali su počinitelji ubojstava protiv njih i oni su opisali razne skupine, e, krajnju desnicu, nepoznate osobe i pripadnike muslimanske zajednice, ali ovisno o tome koga pitamo, dobivamo drugčije odgovore. Dakle, bez obzira na velike migracijske priljeve od 2015. godine nema promjena u obrastu toga koga e, židovi prepoznaju kao počinitelje kaznenih dijela na njihov račun. Evo, hvala svim eh, panelistima, hvala svim eh, govornicima u ovoj prvoj točki na dnevnom redu. Evo, na kraju samo želim reći da eh, deset godina nakon stupanja na snagu ove povelje i usled njezine obvezujuće prirode i pravne prirode, moramo reći sada da je pravi izazov komunicirati s građanima, obratiti se građanima i upoznati ih sa njezinom važnošću i sa činjenicom da je ona pravno obvezujuća i za građane i za zemlje članice. Također je Europski sud donio niz odluka koje potvrđuju važnost ove povelje i to je suština toga. Bili su i neki predmeti koji su pokrenuti nakon što je uložena žalba na određeni postupak ili drugi pravni postupak e, što je pokrenuo ovaj Europski parlament. Dakle, Europski parlament je pred Europskim sudom pokrenuo niz predmeta u okviru kojih se povelja pokazala obvezujućom i relevantnom u pravnim postupcima. Gospodine e, Ruiz, e, samo molim vas jako, jako kratko. Evo, samo vrlo, vrlo brzo. Gospođa Sander i ja smatramo da gospođa Nolan nije odgovorala na naše konkretno pitanje o onome što se poduzima o zatvaranju luka. Evo, volio bih da to učini napismeno. Evo, samo možem vas kratko o tome. Pa ako nam se obratite u pisanom obliku, možemo dostaviti detaljniji odgovor, ali to nije zapravo u nadležnosti moje organizacije. Dakle, ako se obratite komisiji, onda vam možemo dati pisani odgovor na to. Hvala vam, evo, to je za sada sve, ali ovo nije kraj cijele priče, jer kao što smo čuli imamo niz seminara i sastanaka koji će se održati u sljedećih nekoliko tjedana u sklopu obilježavanja desetogodišnjice i u svrhu ocjenjivanja primjene e, povolje o temeljnim pravima koja je nama toliko bitna. I hvala, evo pozdravam povjerenika Kinga koji nam se pridruže za raspravu u okviru druge točke dnevnog reda.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 E, idemo dalje. Povjereniče, hvala vam što ste ovdje. E, sada ćemo govoriti o sigurnosnoj temi, budući da nam je ovdje e, povjerenik za sigurnost. Znamo da sigurnosna politika Europske unije uključuje nekolicinu instrumenata kojima se omogućuje bolja zaštita europskih građana. Mnogo smo razgovarali o lažnim informacijama te o kibernetičkoj sigurnosti. I upravo je to tema o kojoj će nam danas govoriti povjerenik King. Razgovarali smo o utjecaju lažnih informacija na izborne procese, a što onda posljedično znači i učinak na samu demokraciju. Ali sada vidimo i nove e, e, tehnologije, tehnologije zamjene lica koje na socijalnim platformama imaju i tekako bitnu ulogu širenje lažnih informacija. I na taj se način zapravo demokracija u svakoj zemlji članac nalazi u problemima. Razgovarali smo o donošenju kodeksa najboljih praksa, praksi, no ni to nije dovoljno. Sada ćemo čuti od povjerenika Kinga koje su, um, koje dodatne korake namjerava poduzeti komisija, uh, koje zakonodavstvo misli donijeti pogotovo na temu kibernetičke sigurnosti i mreža pete generacije. To je eto najnovije. E, nove tehnologije i tekako utječu na nas te otežavaju e, rad pravosuđa i pravosudnih tijela. Povjereniče King, dajem vam riječ na sljedećih 12 e, minuta kako bismo se E, uspjeli pridržavati dnevnog reda, a onda ćemo imati pitanja. Prvo će pitanja postavljati koordinatori, molim vas da budete što kraći. I nakon toga ćemo otvoriti, e, će pitanja moći postaviti i drugi zastupnici. Gospodine King, izvolite, imate riječ. Hvala vam i hvala vam što ste me pozvali opet. Kada smo se sastali prije ljeta, počeli smo razgovarati o nekim od ovih problema Uh, utjecaja novih tehnologija i novih ponašanja koje uh, zlonamjerno koriste tu tehnologiju. I baš mi je drago da ste me pozvali opet da se vratim i da nastavimo s tom raspravu. Da, ovo je zanimljivo razdoblje. Jako se puno toga događa. Uh, puno se razgovara o novoj komisiji ali i mi iz odlazeće komisije još uvijek imamo dosta posla između sada i kraja listopada. I ja se nadam da ću zajedno s vama mnogo toga uspjeti riješiti. Novoizabrana predsjednica komisije je izjavila da digitalizacija transformira naše tržište i naš način života, te da moramo iskoristiti sve njezine potencijale i to kroz korištenje velikih podataka, kroz umjetne inteligencije, to nešto ste već i rekli o tome jutros. Ali istovremeno, ako doista želimo iskoristiti digitalizaciju, moramo se zaštititi od mogućih e, opasnosti. Te naći način kako identificirati, ublažiti i spriječiti te rizike. E, I to dolazi od ljudi koji pokušavaju interferirati e, s našom tehnologijom ili je zloupotrebljavati te namjerno nanijeti štetu. To znači da moramo razmišljati ne samo o gospodarskoj i industrijskoj strani, to jest aspektima, koliko god oni bili bitni, moramo razgovarati i o e, sigurnosnoj dimenziji. Moramo zaštititi naše građane i cijela naša društva od zlonamjernih aktera. S europskog gledišta to znači da moramo E, pokušati promovirati prave izbore i to prilikom izgradnje infrastrukture, prilikom osiguravanju te infrastrukture, a istovremeno moramo osigurati da se ta tehnologija koristi za dobro, a ne da e, je zloupotrebljavaju oni koji žele nanijeti štetu. E, predsjedatelj je spomenuo mreže pete generacije, tako da dopustite mi da krenem najprije s time. U Europi smo sve više svjesni koliko je važno zaštititi e, našu digitalnu infrastrukturu od napada, od e, špionaže, od prisilnih prijenosa tehnologije i od e, promjene geopolitičke situacije ako ćemo u tome uspjeti, moramo raditi zajedno kako bismo identificirali slabosti koje bi onda moglo ugroziti našu kolektivnu sigurnost. Zato smo početkom godine iznijeli preporu, donijeli preporuku u kojoj smo um, iznijeli europski pristup u zaštiti mreža pete generacije. Kad je riječ o ranijim generacijama mreža 2, 3 i 4, cijena i troškovi su bile glavni faktori. A sada s mrežama pete generacije je sigurnost ta koja nam je prioritet. Naravno, moramo kolektivno djelovati s obzirom na to da govorimo o europskoj infrastrukturi. I tu smo definirali pristup koji se sastoji od tri faze. Prva faza bila je da svaka zemlja članica mora identificirati rizike. To je učinjeno i sve su zemlje članice poslale svoje odgovore. Druga faza je trenutačno u tijeku i tu e, pokušavamo napraviti sažetak svih tih e, nedostataka i rizika zapravo i pokušati definirati dakle europski pristup i onda ćemo pokušati pronaći e, strategiju kako ublažiti i spriječiti te rizike i to ćemo raditi do kraja ove godine. Sljedeća formalna faza cijelog procesa će biti u listopadu. Tada ćemo ja i Marija Gabriel dati izvještaj o tome što smo naučili iz eh, razgovora sa zemljama članicama i predložit ćemo neke mjere kako bi se ti rizici mogli, kako bi se tim rizicima moglo upravljati. Zatim, vi ste aktivni članovi političkih eh, rasprava i ovdje u vašim zemljama i vi ste sigurno svjesni eh, koliki rizik predstavljaju lažne informacije i kako to može utjecati na demokratične procese, na izbore i kako se čak može iskoristiti za stvaranje podjela u društvima. Kako bi odgovorila na taj izazov, komisija je pokrenula čitav niz inicijativa e, 2008, pardon, 18. smo donijeli dakle, e, plan borbe protiv širenja lažnih informacija, zatim proteklog prosinca još jedan i još jedan e, izborni paket prošle godine. Sve te inicijative su mobilizirale e, čitav niz javnih i privatnih dionika. Nacionalne institucije, europske institucije, civil, organizacije civilnog društva, online platforme, oglašivači, novinari, obrazovni sustav. Svi moraju biti uključeni u te napore. E, prošli smo kroz e, izbore za Europski parlament. Na kraju zapravo i nije bilo nekakvih spektakularnih e, kampanja kojima su se širile lažne informacije. No, no kao što sam rekao malo čas, e, bilo je i tu lažnih informacija, nije da ih nije bilo uopće. Ipak su lažne informacije cirkulirale internetom. Evo jedan e, primjer. Istražili smo da u Njemačkoj promit, online promocija jedne političke stranke je E, predstavljala dakle 86% svih stranačkih aktivnosti na Facebooku. Četiri puta više e, neke stranke, šest puta više od svih stranaka zajedno. I mnoge od tih e, lajkova i dijeljenja je došlo od klastera od otprilike 80 tisuća korisničkih računa. I ja moram reći da su to sumljivi računi sa e, proizvoljno izabranim imenima i prezimenima. I mnogi od tih lažnih korisničkih računa su lajkali i onda dijelili e, te informacije i tako pridonijeli širenju e, tih informacija. Tako da tu smo se susreli zapravo sa um, velikom, velikom količinom širenja lažnih informacija. Dakle, ako su takvi korisnički računi sumnjivi i ako oni šire toliko lažnih informacija u tolikom opsegu, onda imamo problem i ne, to moramo riješiti. Ne možemo reći da je to novo normalno. I zbog toga smo počeli surađivati s velikim internetskim platformama, potpisali kodeks najbolje prakse to je potpisano u prosincu, u rujnu prošle godine sa Twitterom, Facebookom i tako dalje, sa velikim oglašivačima. Svi su naravno se obvezali da će učiniti sve što mogu i moram e, se pohvaliti da je i Microsoft se pridružio toj skupini u proljeće ove godine. Imamo 15 e, članova, pa, definirano je 15 obveza i pazimo da li se te obveze ispunjavaju. Nastavit ćemo sa praćenjem i E, imati reviziju ove jeseni. Sredinom rujna će nam potpisnici tog kodeksa e, poslati vlastite analize i svi članovi su također uključili e, neovisne konzultante koji su analizirali što se događa i oni će svoje izvještaje poslati do sredine listopada. I sad na temelju tih elemenata komisija će objaviti početni pregled o tome kako ide provedba tog kodeksa prije kraja listopada. Konačni korak, dakle kompletna procjena, će biti objavljena u komunikaciji e, komisije koju očekujemo početkom sljedeće godine. I kao što sam već ranije napomenuo, e, i kao što je kolegica, povjerenica Gabriela, rekla, ako rezultati ne budu zadovoljavajući, onda bi komisija trebala predložiti dodatne aktivnosti, e, uključuju one regulatorne prirode. Online platforme imaju veliku odgovornost u borbi protiv širenja lažnih informacija. Google, Twitter i Facebook su doista poduzeli određene mjere u brojnim područjima i e, drago nam je da je tako. Između ostalog i podijelili su više podataka. No, unatoč tome, još uvijek je puno posla E, kao što ovaj primjer koji sam vam naveo pokazuje. Platforme moraju pružati detaljnije informacije, moraju više bolje raditi na utvrđivanju zlonamjernih aktera i na tome ko je bio cilj. Moraju također intenzivirati svoju suradnju sa onima koji će im pomoći da utvrde činjenice u zemljama članicama i e, osmisliti bolje alate kako bi se otkrili takvi lažni korisnički računi i istraživačka zajednica također mora imati pristup podacima koje drže te platforme, naravno sve u skladu sa e, zakonom o zaštiti osobnih podataka. Jer jedino na taj način možemo bolje analizirati što se događa i bolje se pripremiti. Već postoji čitav niz zakonih, e, zakonodavnih prijedloga koje su predložile zemlje članice, recimo u Jednjenoj kraljevini E, imamo dokument o šteti koja nastaje na e, internetu. U Francuskoj se također gura zakon kojim bi online platforme postale odgovornije. I mi smo ovdje naravno da bi pomogli. U mjesecima prije e, izbora okupili smo i stručnjake za zaštitu podataka, izborna povjerenstva i tako dalje, da oni podijele svoje najbolje prakse kako bismo popravili sustav. Radili smo i sa političkim strankama na podizanju svijesti i e, na podizanju transparentnosti u političkom oglašavanju. I objavit ćemo izvještaj o izborima te o tome kako je e, sve prošlo kasnije na jesen. Osim toga uspostavili smo i sustav brzog uzbunjivanja između EU institucija i zemalja članica kako bi se e, identificirale i e, kako bi se upozorilo na koordinirane lažne propagandne kampanje. I taj sustav će pomoći da se e, povećaju kontakti, a i da se poveća suradnja između zemalja članica na tu temu. Moramo nastaviti raditi na tome, uspostaviti nekakav centar za istraživanje i analizu sa međunarodnim e, partnerima, uključujući i zemlje G7 te NATO. Isto tako, mobilizirali smo i čitavu zajednicu onih koji provjeravaju činjenice, dakle istraživača i znanstvenu zajednicu, kako bi se utvrdile lažne informacije i pokušali pripremiti odgovori. I kako bi se osnažio taj e, zadatak, Uskoro ćemo pokrenuti novu europsku e, platformu za sprječavanje širenja lažnih informacija kroz CEF. A da bismo, to, da bismo tome uspjeli, socijalni, socijalne platforme moraju također odraditi svoj dio. Moraju dati podatke koje imaju na raspolaganju, dakle toj zajednici koja onda mora moći to analizirati i osmisliti najbolje moguće e, odgovore i rješenje. naravno uz potpuno poštivanje etičkih i profesionalnih standarda. Isto tako imamo nove alate kojima se borimo protiv lažnih informacija. Iz obzora 2020. uložili smo više od 14 milijuna eura u razvoj novih tehnologija kojima će se spriječiti širenje novih e, tih lažnih informacija i to kroz uspostavu različitih partnerstva i projekata te kroz uspostavu suradnje između istraživača, e, poslovnih partnera i socijalnih e, medija, društvenih medija. I komisija je zato e, osigurala 60 milijuna eura u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru kako bi podržala te i druge mjere kojima bi se promicalo kvalitetno novinarstvo, medijska pismenost, medijski pluralizam i tako dalje. To su vrlo bitne stvari. Tako da dosta smo toga učinili, ali dosta još posla pred nama. Jako mi je drago da o ovoj temi e, raspravljate. Drago mi je da je to i važna tema za nadolazeću komisiju. Novoizabrana predsjednica komisije je e, vrlo jasno rekla koliko su njoj ove teme njoj važne. E, također se založila za koordinirani europski pristup o implikacijama umjetne inteligencije. Isto tako predložila jedan novi zakon koji može biti ključan i to je sve vrlo bitno ako doista želimo osigurati e, sigurno demokratsku digitalnu budućnost za sve naše građane. Hvala vam. Muchísimas, muchísimas Hvala vam još jednom, povjereniče King. E, pod ovim hibridnim prijetnjama govorili ste o svemu što je komisija učinila do sada, spominjali ste ulaganja, ali isto tako postoje i oni s druge strane koji milijune ulažu u širenje lažnih informacija. Tako da baš je zbog toga važno raspravljati o ovoj vrlo važnoj temi. Zato što te su prijetnje vrlo ozbiljne za našu demokraciju. Sada ćemo početi sa prvim krugom pitanja. Najprije ćemo čuti koordinatore i ako e, ne griješim, prvi je gospodin Liners u ime nam. Izvolite. Hvala vam. Ja ću se koncentrirati na onaj dio o mrežama pete generacije. Naravno, nitko ne niječe da mreže pete generacije imaju golemi potencijal, ali da se treba koncentrirati na sigurnost. Tako da, dvije su strane te rasprave. Prvo je sigurnost mreža, o kojima ste nam stvarno govorili u detalju. Tu je stvar i Huawei iz e, Kine, te kineskih e, obavještajnih službi. A s druge strane, drago mi je da čujem da imate i europski pristup i čuo sam da su neke bile zemlje zakasnile sa slanjem svojih podataka, ali drago mi je da ste to riješili. E, mreže pete generacije su globalna stvar, to nije samo stvar Europe. Možete li nam nešto reći o suradnji s kolegama u Australiji ili SAD, budući da su nam e, brige iste? Druga stvar, ovdje ne govorimo samo o sigurnosti mreža, već i o tome na koji način sigurnosne snage mogu djelovati u dobu mreža pete generacije. Ja se sjećam da je Europol bio objavio e, dokument još u na proljeće i bio je baš e, alarmantan. E, tamo je stajalo da će pravosudnim tijelima vrlo teško biti provoditi zakon u, u tom novom okruženju, da imaju zastarjele tehnologije, da neće moći pratiti ljude koji mnogo toga mijenjaju, zatim enkripcije. Dakle, sve su to dijelovi mreža pete generacije koji su vrlo napredni i na koje će pravosudne agencije vrlo teško E, odgovoriti. Stoga mene zanima što možemo učiniti, što komisija planira učiniti, znamo da razvoj napreduje jako brzo, dok budemo imali mreže pete generacije, moramo se pobrinuti da je pravosudna tijela budu spremna raditi e, s tim novim tehnologijama i da nam mogu zaštititi kako treba. Hvala vam. Hvala. A sada koordinatorica socijalista, gospođa Sipel, izvolite, imate riječ. Hvala. I ja ću se također e, osvrnuti na mreže pete generacije i moram reći da sam malo iznenađena, zato što sam u proteklih nekoliko mjeseci e, od brojnih e, zemalja čula, pa to je odlično, to je brži internet za sve, a sad su se počeli javljati problemi. A problem nije samo u mrežama pete generacije, već i u enkripciji. I to je problem, zato što enkripcija je bitna ne samo za financijski sektor, za tvrtke, već i za e, odvjetnike, e, novinare, zviždače. Stoga ne možemo e, zanemariti tu ideju enkripcije, ali što će onda biti potrebno pravosudnim tijelima i vidite li možda neki drugi način kako bi pravosudna tijela mogla doći do informacija koje su im potrebne. To je prvo pitanje. A drugo je sljedeće. Puno govorimo o novim tehnologijama i govorimo ajmo surađivati s privatnim tvrtkama koje imaju znanje. A s druge strane pak od javnih tijela, i to pogotovo u policijskim i kaznenim stvarima, čujem da nemaju stručnjake, tehničke stručnjake, IT stručnjake koji bi se bavili time. I tu se javlja pitanje. Imamo li kontrolu ako tražimo od privatnih partnera da kontroliraju šta rade? Hoće li nam oni organizirati tehnologiju? I da li se vode e, rasprave unutar komisije o tome kako povećati tehničko e, znanje koje je prisutno u našim tijelima, javnim tijelima. Hvala. A sada u ime Renew Europe riječ ima gospođa von izvolite. Thank you, um, for, uh, Hvala vam u ime Renew Europe, i gospođe Intveld. Hvala vam pomeniče Kinge. Siguran sam da ste svjesni da smo imali velike poteškoće sa manipulacijom birača i sa dezinformacijama nedavno u Ujedinjenoj kraljevini, posebice tijekom referenduma 2016. godine u Europskoj uniji. i za to imamo dokaze jako raširene dezinformacije ruskih e, botova i tako dalje. Sada imamo uskoro još jedne parlamentarne izbore u Jednoj kraljevini i e, mislim da moramo preventivno djelovati. Vi ste e, mnogo toga naveli, ali to će doći sveći prekasno. Stoga me zanima što može komisija učiniti kako bi pomogli posebice nacionalnim izbornim tijelima da e, pronađu rješenja za slučajeve kada imamo toliko raširenu prijevaru i dokaze za to, posebice u situaciji kada vlada propusti iz bilo kojeg razloga djelovati protiv takvih izbornih prijevara. Hvala. Hvala, gospodin Strik, gospođa Strik u ime zelenih. Hvala vam i hvala i povjereniku Kingu na govoru punom informacija. U ime zelenih ja bih e, htjela naglasiti da mi e, dakako e, podržavamo i svačamo da postoji ta potreba da se zaštite građane od dezinformacije i od govora mržnje, ali s druge strane isto tako vidimo da postoji potreba da se zaštiti i sloboda govora te pristup informacijama. Ja bih rado čula od povjerenika kako mislite postići dobru ravnotežu između ta dva aspekta? E, koje kriterije imate? Što vas vodi u tome e, kako bi ostvarili tu ravnotežu? I ako se to radi pomoću transparentnosti, onda vidimo da Europska komisija, barem do sad, se zalaže za transparentnost samo kada se radi o političkom oglašavanju a mi mislimo da su nam potrebna iskonska pravila kako bismo zaštitili transparentnost namjerava li komisija iznijeti neka konkretnija provediva pravila o tome? Hvala. E. Hvala gospođo Tardino za ide Imate riječ. Hvala. Ispričavam se jer sam bila prije smetena pa sam već bila pročitala ovo pitanje koje sam htjela postaviti povjereniku Kingu. Evo, sada ću prijeći odmah direktno na pitanje jer ste ovo već čuli. I nadovezat ću se na ono što spominju upravo kolege, odnosno pitanje je o dezinformaciji. Povjerenik King je govorio o kampanjama podizanja svijesti i o sporazumima sa privatnim osobama i mislim da se velika većina zemalja slaže da te mjere nisu dovoljne kako bi se suzbilo širenje lažnih vijesti i dezinformiranje. Kao što je i kolegica prije pitala, mene zanima hoće li komisija poduzeti i kratkoročne mjere, neposredne mjere protiv toga, jer su sve zemlje članice tome izložene, naročito tijekom predizborne kampanje, izložene su dakle lažnim vijestima i dezinformiranju. Što komisija namjerava konkretno poduzeti kako bi se suzbile te pojave i pomoću osvajanja informativnih paketa? Hvala gospodine Prokačini u ime ECR-a. Hvala, hvala povjereniku Kingu. Prvo pitanje odnosi se na dezinformiranje. Političko, društveno, komercijalno komuniciranje se velikim dijelom već sada odvija putem društvenih mreža i interneta. Moje pitanje je sljedeće. S obzirom na to koliko je to važnosti zadobilo u posljednjih nekoliko godina, ne zahtjeva li to možda neko policijsko ili pravosudno tijelo koje bi moglo zagasiti određene račune na društvenim mrežama ili neke web stranice, budući da te mjere već poduzimaju privatna poduzeća koja se inače nalaze van europskih granica. Dakle, pitam se ne bi li možda e, javne vlasti trebale preuzeti vodeću ulogu u tom smislu. I drugo pitanje odnosi se na tehnologiju pete generacije. Meni još nije jasno stajalište Europske unije na o tome. Prije e, nekoliko dana je potpredsjednik e, Huawei-a za Europu slavodobitno najavio početak prisutnosti Huawei-a u Europi tako da me zanima koje je stajalište komisije, odnosno Europske unije o tome. Hvala. A sada da čujemo koordinatore Ujedinjene ljevice. Gospođa Ernst, imate riječ, samo moram reći jednu stvar. Zatvorit ćemo popis govornika za drugi krug, zato što vas je jako puno javilo za riječ. I sada ću vam pročitati popis, tako da ako neko želi nešto ispraviti. Slušajte. Sr. Peter, sr. Strugaru, sr. Tudorache, el senjor Ross, el senjor Chebovski, la senjora el Fest, el Breyer, el señor i y la señora i con esto, si no hay algún error, cerramos la lista de intervenciones. I ako nema greške, ovime završavamo, zaključujemo popis govornika za drugi krug. Gospođo Ernst, izvolite. Merci beaucoup, madame. Je voulais euh, Hvala vam, gospođo. E, htio sam vam shvatiti pažnju na jednu situaciju koja se pojavljuje u Europi i u svim državama članicama. Htjela sam znati koja su vaše razmišljanja što se tiče članka 13. povelje o temeljnim pravima, te vam govoriti o djeci koja nemaju pristup školovanju. Tu se radi o djecama e, od roditelja izbjeglica, o djecama s invaliditetom, budući da je to temeljno pravo, a mi smo ovdje u odboru Libe, mislim da biste vi posebice trebali se baviti s tim temeljnim pitanjem. Hvala. Bien, pues el señor Kim eh, tiene un turno de 10 minutos para... Gospodine povjereniče, sada imate 10 minuta da odgovorite na pitanja koordinatora. Izvolite. Hvala, vratit ću se na ova pitanja. Pretpostavljam da ćemo u budućim pitanjima isto čuti nešto slično. Stoga ako ne odgovorim sada jako detaljno, možete svakako postaviti još jedno dodatno pitanje. Prvo što se tiče mreža 5G, imate u potpunosti pravo. Sigurnost sustava je jedan aspekt, a zatim imamo i neke neke tehničke aspekte, neke aspekte vezano s to kako se taj sustav može koristiti, koje je ponašanje u tom sustavu. Što se tiče sigurnosti sustava, mi sada radimo tu analizu, to ćemo dovršiti do kraja godine, sa svim državama članicama. To su pitanja koje se naravno dotiču e, same srži e, pitanja nacionalne sigurnosti stoga možemo napredovati samo onda kada se sve države članice oduže. Vrlo mi je drago što su se sada okupile i svačaju koliko je važno i koliko imaju koristi u te zajedničke suradnje. Mi ćemo javno govoriti o svakom koraku. Dakle, imamo sljedeću javnu komunikaciju o tome u listopadu. Radimo s međunarodnim partnerima, sa Sjedinim državama primjerice. Ja sam bio u Australiji, u Novom Zelandu, razgovarao sam s njima, pokušao sam čuti njihova iskustva i ono što su oni naučili. Da odgovorim gospodinu Prokačiniju. Mi smo na samom početku rekli da nećemo imati neke već unapred e, zadane ideje, da nećemo krenuti s time da kažemo da, jedna, da je jedno poduzeće, e, jedan pružitelj usluga negativan. Mi smo htjeli prikupiti dokaze i vidjeti kakvi su rizici na temelju toga i kako ih možemo umanjiti. Ali smo isto tako od početka rekli da je moguće da će na kraju tog procesa doći do toga da ćemo se kolektivno složiti zajedno s državama članicama da postoje neki određeni proizvodi, e, neke usluge ili neki pružatelji usluga e, da ćemo njih smatrati nesigurnima zato što će oni imati za sobom povezan neki rizik mi nećemo, s kojim mi nećemo se moći nositi. Neovisno o tome koji dobavljač, koji proizvod, koja usluga. Ako na kraju procesa mi smatramo da su neki nesigurni, mi ćemo to reći. Sa državama članicama ćemo proizvesti onda popis mogućih mjera i odgovora na to. To se tiče i ovog dobavljača kojeg ste vi spomenuli, ali to se tiče i svih drugih. Pitanje toga kako se ljudi ponašaju na toj mreži, e, mogućnosti da zbog e, pitanja enkripcije ništa ne uspijemo vidjeti, da nemamo pregled, ne samo zbog enkripcije, nego i zbog toga što će se pojaviti neki novi oblici komunikacije. Mi smo svakako svjesni toga i to nam je jedna od ključnih tema za razgovor sa državama članicama i sa nekim specializiranim agencijama poput e, Europola. Moramo podržati tijela provedbe zakona i autorizirani pristup informacijama. Ne možemo živjeti u svijetu gdje ta tijela jednostavno neće imati uvid u to. Ali moramo shvatiti i da je enkripcija važna u svim našim životima vezano uz zaštitu naše sigurnosti. Primjerice, ja ne bih htio živjeti u svijetu bez enkripcije kada se radi o bankovnim računima. I stoga moramo naći neko rješenje da i dalje pružamo um, podršku uh, autoriziranom pristupu za tijela provedu zakona kada za to postoji opravdanje, a da pritom ne podrivamo integritet eh, tih eh, sustava kriptografske zaštite na koje se sve više eh, oslanjamo, što bi zatim otvorilo mogućnost neautoriziranom pristupu nekih negativaca. Dakle, to je taj izazov. Kako ćemo to riješiti? Pa, odgovor na to pitanje je jako teško. Mi trenutno radimo dvije stvari. Radimo neke praktične stvari u smislu podrške tijelima provedbe zakona, uključujući Europolu, da oni razviju svoja saznanja, svoje tehničke sposobnosti za to, te radimo i sa međunarodnom zajednicom kada se radi o standardima koje mislimo imati za korištenje mreža 5G i drugih tehnologija kako bismo što više možemo uspjeli e, izbjeći da se e, pripriječi put autoriziranom pristupu informacijama za tijela provedbe zakona. Mi smo Europolu dali dodatna financijska sredstva da izgradi daljnje kapacitete za dezenkripciju uređaja poput mobitela, laptopa koje je zapljeni tijekom kriminalnih istraživanja. Imamo i stručnjake za provedbu zakona koje smo kupili u EU da bi izmijenili znanja i da bi razvili neki set e, alata koje mogu koristiti. Financiramo i neke istraživačke projekte s kojima mislimo vidjeti kako se mogu riješiti sva ta pitanja vezana uz autorizirani pristup i autoriziranu enkripciju, a da ne podajemo s tim kibernetičku sigurnost. I predložili smo i neke zakone za brži učinkoviti pristup tijelima provedbe zakona elektroničkim dokazima. Dakle, imamo niz mjera koje mislimo još razraditi. Što se tiče dezinformacije, nekoliko vas je postavilo to pitanje. Moramo vidjeti kako možemo smanjiti nezakonit sadržaj, e, govor mržnje i dezinformacije, a istodobno znamo da je važno zaštititi vrijednosti koje želimo zaštititi primjerice sloboda govora. Mi smatramo da je to moguće učiniti. U proteklih 18 mjeseci otprilike, a nadam se da će to i nova komisija preuzeti, smo već radili na tome da se razlikuje nezakonit sadržaj, dakle sadržaj koji je protivan zakonu, primjerice sadržaj vezano za seksualno djece, zatim jednom kad krenu trijalozi, ćemo najvjerojatnije govoriti i o jako dobro definiranom terorističkom sadržaju koji je nezakonit. Dakle, tu se radi o slobodi govora, to je nešto što je nezakonito, što je nezakonito e, online, što je nezakonito offline i što moramo moći regulirati. Zatim, e, e, govor mržnje, komunikacije s punjenom mržnjom. Trenutno nemamo tu zakonodavstvo, već imamo dobrovoljne sporazume koji su dosta učinkoviti ali neki predlažu i da vidimo možemo li imati neke zakonodavne mjere na tom području i zatim dezinformiranje i namjerno puštanje krivih informacija u javnu sferu, o čemu sam govorio danas ujutro, tu pokušavamo povećati transparentnost. Imamo čitav niz mjera u kodeksu s ciljem promicanja transparentnosti vezano uz političko oglašavanje, funkcioniranje botova i la, e, lažnih računa u političkoj sferi, pristup podacima koji, koji su koji je potreban za nadzor mi smo na dobrovoljnoj osnovi tu dosta dobro napredovali, jer kao što sam već prije rekao, danas jutro tu nemamo još dovoljno napretka i stoga smo povjerenica Gabriela i ja u prošlosti rekli da kada to kasnije pogledamo ove godine i ustvrdimo da nismo napravili dovoljno napretka, da ćemo to onda i reći. Mi smatramo da je moguće razmišljati o drugim mjerama, zakonodavnim regulatornim mjerama, gdje ćemo se usredočiti na pravila za transparentnost. Dakle, nećemo postaviti pravila vezano s to što je dobar ili loš sadržaj, što je dobar ili loš e, politički govor ili oglašavanje, nego da možemo imati pravila vezano uz izvor tog materijala. Kako bi građani imali pravo znati što gledaju i odakle to dolazi. To je dakle odgovor na ono što ste vi pitali o tome. To je pristup kojeg smo usvojili. Mi podržavamo individualne države članice pomoću ovih mreža koje sam opisao i moram reći da u Ujedinjenoj kraljevini, postavljeno je pitanje specifično u Ujedinjenoj kraljevini, da imamo izuzetno aktivnog partnera u obliku eh, ureda, za, eh, ureda povjerenice za eh, informacije. Ona je vrlo aktivno E, se uključila u neka od istraživanja, od istrage koje smo, na kojima smo radili, a naravno da podržavamo i druge službenike koji se time bave u njihovom radu. E, pitanje gospodina Prokačinija o tome da e, tijela javnih vlasti djeluju, a ne privatne kompanije. Moramo imati suradnju s privatnim kompanijama jer sama priroda toga o čemu razgovaramo tiče se privatnog sektora. Drago mi je da je ta suradnja dobra, na dobrovoljnoj osnovi i kao što sam upravo rekao, mislim da se ne bismo trebali libiti e, postaviti pravila ili donijeti zakone kada se radi o nelegalnom terorističkom sadržaju. Kao što znate, Europska komisija predložila, nam se da ćemo se i usuglasiti u okviru dijaloga s vama oko toga da bismo upravo trebali imati nova pravila kako bi tijela javnih vlasti pravosudna tijela, policijska tijela mogla moći intervenirati u slučaju kada identificiraju jasno nezakonit turistički sadržaj. A privatno poduzeće se onda mora na to odazvati. Hvala. Hvala vam mene Kinge. A sada ćemo pokušati kao i inače e, učiniti sve što je moguće kako bismo dali svima riječ. Imamo 15 e, barem e, kolega, naravno smo ograničeni što se tiče vremena. Imamo još pola sata za ostatak e, ove e, točke broj 2 na dnevnom redu, što je dosta zapravo dobro. I stoga predlažem da svako govori po jednu minutu. Onda svi mogu postaviti pitanje. Ako možete ispaliti vaše pitanje u jednoj minuti, onda ćemo to uspjeti odraditi u redu. Onda krećemo sa kolegom iz EPP-a, gospodinom Petersom. Da, hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodine Pavliće, bit ću vrlo kratak zato što je pitanje zapravo već postavljeno vezano uz mrežu 5G i sigurnost. Znam da ste e, zatražili od svih država članica da vam pošalju nacionalnu procjenu rizika i da ste rekli da ćete u listopadu izneti komunikaciju o tome. Ja moram reći da sam pomalo zabrinut zbog toga do kakvih će inicijativa doći na europskoj razini kada se radi o toj temi. Kao prvo, primjerice, sada smo u završnoj fazi da dovršimo konkretno mrežu 5G, a onda istodobno kada gledate nacionalne procjene rizika koje su sve države članice vam poslale, onda vidimo da ćemo imati veliku raznolikost po pitanju toga kakve su situacije u pojedinim državama članicama. I stoga moje pitanje još jednom ponavljam. Vi ćete vrlo brzo raditi, da, ali nadam se da će postojati neka inicijativa na europskoj razini kako bi se to pitanje sigurnosti istaknulo u budućnosti. Hvala, gospodin Claude Moraes. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala povjereniku, hvala i na tome što radite. radimo o kibernetičkoj sigurnosti i mreže 5G, ali to sve u jednoj dobrovoljnoj e, osnovi što se tiče certifikacije. Vidimo da smo u odboru za industriju upravo čuli jedno izlaganje vezano uz taj novi standard za povjerenje. A mnogi su govorili tada o obaveznom certificiranju. Ja sam zamjenski član u odboru za industriju, pa non stop čujemo tome. Skratit ću pitanje, je li to e, najbolje rješenje, obavezno certificiranje i da li da s time krenemo sada, a ne da čekamo do 2023. godine. Što se tiče dobrih praksi i dezinformacije, Novi zastupnici bi trebali znati da ste se vi jako bavili sa pitanjima vezanima uz transparentnost i to na internetu i izvan interneta što se tiče uklanja lažnih računa i tako dalje. Učinili ste sve što ste mogli. Moje pitanje je pobjeđujemo li i postoje li države druge države poput jedne kraljevine moje države gdje recimo vidimo da Facebook ne skida račune kada dolazi ipak do uplitanja u um, izbornim procesima, dakle pobjeđujemo li tu. Sljedeći tjedan imamo raspravu na plenoj sjednici i što bismo trebali reći o e, tom uplitanju, neovisno o tome gdje se to događa u jednoj kraljevini ili Italiji. Htjela sam vam postaviti pitanje isto tako i o Brexitu, ali vidim da nemam više vremena. Možete mi odgovoriti napisno na to ako želite. Hvala, gospođa Stugaru. Hvala. E, akcijski plan ste spomenuli iz prosinca 2017. E, godine. Ja pozdravljam taj akcijski plan. Nekoliko specifičnih pitanja o tome. Možete li nam pružiti nekoliko primjena vezano s to kako e, se je 2019. godine tijekom izbora koristio sustav brzog uzbunjivanja. Zatim, stvorili ste zajednicu onih koji će provjeravati činjenice. Koliko je široka trenutno ta zajednica te kako će se razvijati u budućnosti. I broj tri, možete li nam molim vas reći, po vašem mišljenju, koji su tri glavnih prioriteta, tri e, mogućnosti djelovanja koje sad odmah može iskoristiti Europska komisija. Hvala, gospodin Brejer. Imam dva pitanja, povjereniče. Prvo što se tiče sigurnosti mreža 5G. Znamo da će jedan dio mreže biti u vlasništvu kineskih poduzeća. Znamo da su hakeri već infiltrirali e, mobilne mreže kako bi nadzirali skupinu od nekih 20 ljudi. Dakle, imamo pred nama tu jednostavni izbor. Želite li da mreže 5G budu sigurne, tako što ćemo imati snažnu enkripciju u tim sustavama ili želite da se može, da može doći do presetanja. Ne možemo imati oboje, moramo se odlučiti za nešto, za što ste se vi odlučili. Kao drugo, e, procuruje jedan dokument sa prijedlozima različitih glavnih uprava u komisiji. Jedan je iz vaše glavne uprave i tamo stoji da razmatrate je li štetan govor nešto što bi onda trebalo dovesti do Eh, hitnog eh, prekida ugovora sa korisnikom u kojem se radi, što je drugačiji pristup vezano uz štetan govor od onog što se sada iznijeli. Dakle, razmatrate eh, li da može doći do sankcija kada dolazi do štetnog govora tako što će se prinuti ugovore? Hvala gospodin Fest. Hvala vam gospodine predsjedniče Kinge. malo se <laughs> počne bojiti kada vas čujem govoriti. Vi govorite da dolazi, da dolazi do kampanje dezinformacije u Njemačkoj i do sumnjivim računima, ali vi nemate očito dokaza o tome da su tu poslaniki neki botovi. znači bi govorili o botovima, a ne o sumnjivom sadržaju ali ipak tvrdite da je došlo do kampanje dezinformacija i do zlonamjernih aktera, što god to bilo kada biste bili novinar biste dobili otkaz za, takve navode. E, dakle, sumnje i činjenice ne možete razabrati i onda se postavlja pitanje je li posao koji je u vašim rukama doista na pravom mjestu. A ovi koji će provjeriti činjenice, za neće oni biti samo još jedan drugačiji oblik cenzure. To je samo još nešto što taj utisak pojačava među nama. Hvala gospodin Dombrovskis. Zdehovski. Zahvaljujem jednoj kraljevini što imaju ljudi poput vas, ja onda mogu imati nade u budućnost. Ovo je vrlo tužan dan. Inače, povjerenič ovdje se po zadnji put ovdje. Da, da, mislim da nećemo imati idućeg povjerenika. Ne vjerujem u vašem svojstvu. I ako je to doista zadnje izlaganje britanskog povjerenika u našem domu, onda mislim da svi u Jednoj kraljevini mogu biti ponosni, Jeste vi doista iznimna osoba, iznimno ste dobar diplomat, iznimno ste e, dobar ekspert. Da, nadam se moje pitanje je sljedeće. U Češkoj republici se je vodila rasprava o kineskom poduzeću Huawei. Smatrate li da oni mogu infiltrirati elektroničke komunikacije te ih koristiti za to da špioniraju ljude u Europi? Hvala na konkretnom odgovoru. Hvala vam gospodine Zdehovski. Vi ste nas sve podsjetili na ono što je rekao Mark Twain – Vijesti i izveštaje o mom smrtu čine mi se dosta preuranjeni. Gospođa Zdobrev, hvala, ja ću govoriti opet na mađarskom. Hvala vam. U Mađarskoj smo imali više od stotinu internetskih stranica koje su sasvim eh, jasno e, imali neke veze sa Rusijom. Čak su koristili i e, IP adrese koje su zapravo ruske internetske adrese. Te internetske adrese i ti računi na Facebooku sadrže sadržaje koji su onda poslali na internet koji imaju jasno za cilj to da se oslabi Europska unija. Što znači da je jasno da postoje treće države koje žele oslabiti jedinstvo Europske unije, ali u Mađarskoj imamo jedan poseban problem. Naime, u Mađarskoj te internetske stranice mediji šire. Primjerice, čak se e, navode neke informacije na stranicama mađarske vlade, što znači da e, zapravo te stanice imaju za cilj i destabilizaciju e, vlade u Mađarskoj. Što EU može učiniti protiv toga? Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam poveniče na vašem izlaganju. Ja ću se isto tako obazati na pitanje mreža 5G. Odmah ću postaviti pitanje zato što je dosta kolega već rekao ono što sam ja htio reći. Što se tiče druge i treće faze ovog pristupa kojeg ste predstavili, posebice što se tiče treće faze, Kakav instrument e, bi komisija mogla iznijeti na temelju e, zajedničke procjene rizika cijele Europske unije do koje će doći u fazi broj 2? Smatrate li da će taj instrument biti snažan? Hoće li to biti preporuke? Hoće li to biti set standarda? Hoćete li čak ići toliko dalje kod da ćete neke zahtjeve e, postaviti državama članicama što se tiče postupaka javne nabave? E, razmišljam tu o tome da neke države članice tu su naprednije od drugih. Neke države članice su E, već reagirale na neka poduzeća koja e, koriste tehnologiju Huawei-a, a neke države članice upravo pripremaju postupke javne nabave. I stoga me zanima e, hoćete li imati neke zahtjeve s to, mislim da je to dosta relevantno. I isto tako razmišljate li o kriterijama o upravljanju za poduzeća koja će se s time baviti, o etičkim ograničenjima, o obvezama za transparentnost i tako dalje. Hvala gospodin Rules. Ja ću na nizozemskom postaviti svoje pitanja drijft is het creëren van een open... se da komisija bi mogla otvoriti jedan eh, medijski kanal koji bi mogao eh, slobodno raditi bez vanjskog uplitanja. Naravno, postoji razlog za to, odnosno Europska unija se zalaže za slobodu medija, ali sada se želi umješati u medijsku scenu. komisija pitam se kako može osigurati neovisnost medija i isto tako i neovisnost onih koji provode istraživanja. Uh, Commissioner, uh, two Gospodin Bilčik, e, hvala. Dva kratka pitanja, povjereniče. Vi ste u više navrata rekli da nismo ostvarili dovoljno napretka i mene zanima možete li možda izdvojiti područje gdje prepoznajete da je došlo do najmanje napretka jer bi to u pripremama za listopad moglo biti korisno, a možda vas nećemo niti vidjeti više ovdje. Dakle, imate li kakvih e, promišljenja o tome? I drugo, imamo 28 zemalja članica i one raspolažu različitim resursima, a i različito su ranjive kada je riječ o borbi protiv ovakvih e, dezinformacija. Dakle, E, imate li kakvu mjeru koja bi se mogla primijeniti u različitim e, regijama, u zemljama članicama? Dakle, je li komisija razmišljala o tome i o izvajanju dodatnih sredstava za pomoć e, zemljama članicama kojima je nužno potrebno boriti se protiv dezinformacija? Hvala, gospođa Kinići. Hvala predsjedniče, hvala povjereniku Kingu koji je već iznio ova priopćenja o inicijativama komisije u cilju razvoja mjera za provedbu tehnologije 5G. S obzirom na zabrinutost koju je izradila ravnateljica Europola, to je posebno zanimljivo, naročito u kontekstu pravnih e, istraga. Mene zanima može li nam e, povjerenik e, i s obzirom na e, sastanak na vrhu sa SAD-om dati kakve podatke o mjerama što komisija namjerava poduzeti u smislu prevencije u slučaju da dođe do mogućnosti korištenja tehnologija 5G od strane organiziranog kriminala koji je uvijek vrlo napredan kada je riječ o korištenju novih tehnologija. Hvala, gospođa Adamović. Hvala, Goriću Poljski. Dezinformiranje, manipuliranje informacijama u tradicionalnim medijima, ali i na internetu, dovode do destabilizacije i uzrokuju sukobe unutara i između zemalja. I to je prisutno također i u predizbornim kampanjama. Dakle, dezinformiranje treba smatrati velikom prijetnjom protiv koje se treba boriti, kao što se moramo boriti i protiv manipuliranja našeg društva, jer to potkopava našu demokraciju. Kako se možemo zaštititi od tih opasnih prijetnji? Što možemo učiniti? nacionalno pravo zemalja članica u nekim slučajevima nije na visini. Dakle, što Europska unija može učiniti? Drugo pitanje. Snose li platforme određenu odgovornost, kao što je recimo slučaj e, kod urednika u tradicionalnim medijima? Imaju li platforme odgovornost za ono što se objavljuje na tim stranicama? Ja dolazim iz akademskih krugova i zanima me koja je granica između slobode govora i govora mržnje i dezinformiranja. Moramo požuriti kako bismo nadoknadili malo vremena, zato jer e, na sljedeću točku dnevnog reda trebamo pjeći u 11.15, a prisjeći će i članovi odbora FAM, dakle to će biti zajednički sastanak, a to je nešto naravno što se održava redovito između odbora FAM i odbora LIBE. Zbog toga imat ćemo mm, prezentaciju i e, osoba iz komisije koja je zadužena za borbu protiv trgovanja ljudima, tako da nam je sada preostalo 13 minuta kako bismo iskoristili što više ovo vrijeme provedeno sa povjerenikom i njemu ćemo sada dati riječ da odgovori na ova pitanja. E, hvala vam, nadam se da mi to neće biti posljednjih 13 minuta. Prvo da odgovorim na pitanja vezanima o za tehnologiju 5G. E, imali smo još jedno pitanje o Huawei-u. Ponavljam, e, dakle, mi ne polazimo sa predrasudama, odradit ćemo posao, provjet ćemo analize i ako ustanovimo da postoje rizici za koje ne možemo zamisliti kako ćemo e, se s njima suočiti u vezi sa nekim proizvođačima ili ponuđačima oslagama, onda ćemo to i reći. Ali sada nisam u mogućnosti reći da ćemo morati uperiti prstom u određeni izvor tih prijetnji. A ako do kraja godine dođe do rasprave o tome što ćemo učiniti na europskom razini morat ćemo također e, objasniti i obrazložiti svoje prijedloge. To je izuzetno važno. Ako želimo da građani budu uz nas, nećemo se trebati suzdržavati od ozbiljne rasprave sa našim međunarodnim e, partnerima. Imamo dobre odnose sa SAD-om, ali možda će se oni e, razlikovati u tom slučaju. Imamo izložen odnos sa Kinom i tu će možda doći do razlike u mišljenjima, tako da ćemo morati obrazložiti zaključke do kojih ćemo eventualno doći do kraja godine, a ti zaključci će biti zajednički i njih će podržati zemlje članice. I u tim zaključcima ćemo iznijeti niz mjera i prijedloga koje bismo mogli poduzeti kako bismo se nosili s tim rizicima. Postoji zakonski okvir za poduzimanje tih mjera. U izvornoj preporuci smo opisali postojeće pravne instrumente kojima se zemlje članice mogu poslužiti u donošenju vlastitih odluka u vezi sa tehnologijom 5G kako bi se povelo računa o, o, o tim rizicima. Postoje nove mjere koje bismo mogli osmisliti, ali nisu nam sada potrebne. Mjere koje se sada razmatraju u nekim zemljama članicama a ne bi me iznenadilo kada bi se neki od tih prijedloga našli i u zajedničkom prijedlogu onoga što možemo poduzeti na europskoj razini su sljedeće. Dakle, obveza za telekom operatore da e, se pobrinu za osiguranje njihovih mreža prije nakon uvođenja eh, odobrenja za određenu vrstu opreme, zatim obveza ispitivanja, ograničenja u vezi sa posebnim eh, osjetljivim dijelovima mreže i druge obveze kojima se želi povećati nadzor nad lancem eh, opskrbe opreme za tehnologiju 5G i za podizvođače. O tome se razgovara u zemljama članicama i o tome očekujem da ćemo razgovarati na razini Europske unije da ćemo morati dati obrazloženja u vezi s time. Također imamo i pitanje certificiranja, evo da odgovorim na e, pitanje gospodina Morisa Kao što kolega zna, u tijeku je rasprava u okviru nove agencije za kibersigurnost o e, certificiranju mreža i tehnologija 5G je jedno od područja na kojima moramo nastaviti, nastaviti napredak. Dakle, kada je riječ o tehnologiji 5G, mislim da ne smijemo usporavati, nego trebamo raditi paralelno i uz ono što sam već opisao. Zatim, da odgovorim na pitanje o vezi sa dezinformiranjem. Potvrđujem ono što sam rekao u svojem uvodnom izlaganju. Ja sam e, iznao faktičke komentare i neću sada se demantirati. Postoje primjeri toga u Njemačkoj. Mislim da sam spomenuo i posljednji puta na našem zadnjem susretu i druge primjere iz drugih zemalja članica i mislim da trebamo biti transparentni u vezi s time jer je to prvi korak u razumijevanju problema i suočavanju s njime. Dakle, ne smijemo se libiti da rasvijetlimo neke od tih primjera i slučajeva. Oni postoje jer postoje i vanjski akteri koji žele iskoristiti te informacije. Evo imali smo tu primjer ruskih linkova, ruskih veza. U SVD-u imamo radnu skupinu koja prati na koordiniran način te kampanje dezinformiranja. Možda mislite da je to novi problem, ali nije. Ta je radna skupina objavila podatke za ovu godinu o, količini slučajeva dezinformiranja koje su ustanovili i to je bilo podvostručeno u promatranom razdoblju u odnosu na prethodno promatrano razdoblje. Dakle, nije došlo do smanjenja toga. Ali drugi akteri su svakako izvukli pouke iz onoga što čine Rusi. Dakle, i drugi akteri se služe tim tehnikama, tako da i svi mi to trebamo shvatiti vrlo ozbiljno i trebamo poduzeti ove mjere koje sam opisao kako bismo postali otporni na dezinformiranje odakle god ono dolazilo. Gospodin Marijas je ukazao na izazov lažnih računa. Postoje dva područja u kojima moramo ostvariti više napretka. Prvo se odnosi na botove i lažne račune. Toga postoje jednostavno previše. Facebook je objavio nevjerojatne brojke u vezi sa lažnim računima koje su izbrisali, ali i sam je objavio činjenicu da je broj lažnih računa na Facebooku u porasti. Dakle, neto broj je lažnih računa unatoč njihovim naporima je 120 milijuna. Toliko su ih prepoznali na platformi i to mi zvuči strašno mnogo. Ako pogledate aktivnosti botova na nekim drugim platformama, opet isto prema pokazateljima pa aktivnosti u širenju političkog sadržaja se e, širi, a ne smanjuje. Također trebamo ostvariti daljnji napredak i to je povezano također i sa istraživanjama o kojima ću uskoro govoriti, je otvorenost platformi za neovisnu provjeru. Facebook, evo opet je tu poduzeo dobre mjere u smislu poboljšanja informacija koje oni pružaju o tome kako oni vide ono što se događa na njihovim platformama. Ali zapravo niz neovisnih istraživača je ustanovio da je van Facebooka teže pristupiti podacima koje su nekad analizirali. To me ne iznenađuje, ali pozdravljam ovo prvo, ali htio bih da se poboljša ovo drugo. Dakle, trebamo potaknuti platforme da budu otvorenije prema neovisnom ocjenjivanju i nadzoru. I to će značiti da odrađuju vlastitu domaću zadaću. Dakle, to su neka od područja gdje nam treba veći napredak. Zatim smo imali niz detaljnih pitanja o sustavu ranog uzbunjivanja i o e, mreži istraživača. Dakle, u vezi sa prvim, dakle sustav ranog uzvonjevanja nije e, se oglasio tijekom izbora, ali je to bila dobra prilika za razmjenu informacija između zemalja članica. Dalje se moramo posvetiti tome da zemlje članice izvoje dovoljno ljudskih i financijskih e, resursa za to, jer je to pojava koja je vrlo prisutna u zemljama članicama i to predstavlja izazov i isto tako trebamo nastaviti poticati zajedničko razumijevanje putem provjere podataka i trebamo ojačati međunarodnu suradnju u okviru NATO-a i skupine G7. Zatim, eh, oni koji provjeravaju podatke, dakle, oni znanstvenici s kojima radimo, dakle imamo 38 eh, različitih eh, takvih organizacija u 17 zemalja članica, imamo i drugih ovdje, ali ovo su one glavne organizacije s kojima surađujemo ne mogu prihvatiti tvrdnje da je riječ o stranačkim organizacijama ili e, pristranim organizacijama koje se bave cenzurom. One su transparentne u vezi sa svojim radom e, i njima se koristimo kako bismo bolje shvatili ovu pojavu o kojoj govorimo. Želimo dalje jačati te organizacije, istraživača i civilno društvo koje se bavi ovim pitanjima i zbog toga sam e, spomenuo to da ćemo iz instrumenta za povezivanje Europe izdvojiti sredstva za novu europsku platformu o dezinformiranju koja će zadaća biti pomoći ljudima koji se bave ovim pitanjima, dakle neovisnim istraživačima i civilnom društvu i dakle on, da će ih platforma okupiti i omogućiti razmjenu informacija o tome. I treba ju se i platforme uključiti u to. Dakle, istraživači u suradnji s platformama i gdje je to potrebno javnim vlastima trebaju moći uspostaviti dogovor koji će omogućiti siguran pristup podacima koje platforme imaju u vezi sa dezinformiranjem kako bismo stekli bolji uvid u problem. Evo, to je sadašnji izazov, izazov sada za nas i za novu komisiju. Hvala vam lijepa. Hvala povjereniče King na ovako sažetim odgovorima i na naporu uloženom u davanje odgovora na svako pitanje koje su zastupnici postavili. Očito je da niste još zaslužili osmrtnicu pod navodnicima, nikakvu uopće, jer kao što je rekao Mark Twain, <laughs> vi ste još uvijek vrlo živi i zdravi. I odradili ste tako dobar posao tijekom e, ovih godina u suradnji sa odborom e, Libe u okviru vaših nadležnosti, a to je sigurnosna politika Europske unije. Gospodin Stehovski je imao pravo kada nas je podsjetio da se Ujedinjena kraljevina može ponositi time što ste vi povjerenik e, nadležni na ovo pitanje. Dakle, možete se ponositi svojim radom. Vi ste sasali kao diplomat, e, što znači da niste baš previše emotivni u svojem nastupu, ali mi smo svi ovdje demokratski izabrani zastupnici, tako da si možemo ponekad dopustiti iskazivanje emocija, naročito u zahvali vama. Hvala. Vidimo se opet, kaže povjerenik. Thank you. Thank you. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda koja, kao što sam rekao, predviđa zajednički sastanak e, sa odborom za prava žena i jednako spolova. Tako da ćemo pričekati nekoliko trenutaka da nam se članovi tog odbora pridruže. Hvala vam na strpljenju. Evo, kao što sam rekao, nastavljamo. Jer moramo do kraja prije podnevnog dijela završiti još nekoliko točaka dnevnog reda. Evo, pozdravljam članove odbora za prava žena i jednako spolova, a i naše članove koji su ostali ovdje. Evo molim vas da zauzmete svoja mjesta i da se pripremimo za početak. Evo, kao što sam rekao, ovo je zajednička rasprava između odbora LIBE i FAM. A cilj je razgovarati o izvješću mm, Komisije Europskom parlamentu i vijeću, odnosno drugom izvješću o napretku u borbi protiv trgovanja ljudima za 2018. godinu. To je naša obveza u skladu s člankom 20. direktive iz 2011. godine broj 36 o sprječavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava. Ponovno nam je čast ovdje pozdraviti gospođu Mariju Vasilijadu, koja je svima vama dobro poznata, našu koordinatoricu za suzbijanje trgovanja ljudima koja će predstaviti ovo izvješće i kao što sam već rekao ovdje su članovi odbora FAM, i to je njihova potpredsjednica, gospođa e, Genija Rodriguez Falop kojoj ću dati riječ prije nego što čujemo gospođu Miriju Vasilijadu. Želite li uzeti riječ? U redu. Gracias, presidente. Como el FEM eh, Hvala vam. Kao što iz odbora FEM već dugo upozoravamo, eh, žene i djevojčice su sve više žrtve trgovanja ljudima, a to je stvarno strukturni eh, oblik nasilja nad ženama. Ovo izvješće potvrđuje da se ti trendovi nisu promijenili. 56% žrtava registriranih žrtava su žene i djeca. 95% e, zbog seksualnog iskorištavanja. Drago nam je da su kolege iz Libea e, prepoznale taj problem i da žele raditi s nama kako bismo popravili tu situaciju. A sada ću dati riječ koordinatorici, gospođi Vasilijadu, neka nam ona predstavi rezultate tog izvješća. Nakon predstavljanja gospođe Vasilijadu razgovarat ćemo i sa zastupnicima i čuti njihovo mišljenje. Thank you very much. Good morning everyone. Hvala, dobar dan svima. I pozdravljam novo izabrane zastupnike, radujem se budućem suradnji. Želim zahvaliti odborima i predsjednicima jer naša suradnja traje već jako dugo. Hvala vam na tome. Uvijek se radujem našim sastancima i veselila sam se i današnjem sastanku i Mislila sam da možda neki od vas manje poznaju naš rad, tako da ću sada opisati podlogu naših politika. Moj mandat je sadržan u Europskoj direktivi za borbu protiv trgovanja ljudima u 20. članku, tako da je to na neki način jedinstvena situacija unutar Europske komisije. Čime se ja bavim? Ja nastojim poboljšati koordinaciju i usklađenost europskih institucija, agencija, zemalja članica, međunarodnih aktera, organizacija civilnog društva i osigurati strateško usmjerenje za naše djelovanje unutar i van Europske unije. Europski parlament od uvijek čvrsto podržava moj rad i meni je zanimljivo također e, to što to čine sve stranke i svi odbori s kojima smo surađivali u posljednjim godinama. Imamo europsku strategiju za borbu protiv trgovanja ljudima i poduzeli smo odgovarajuće korake što ću uskoro objasniti. Što je jedinstveno u vezi sa trgovanjem ljudima i što okuplja odbore u borbi protiv toga jest da je to ozbiljno kazneno djelo koje donosi dobit e, i koje je prisutno u europskim ugovorima, isto tako je to i kršenje ljudskih prava iz e, povelje o temeljnim ljudskim pravima, što je jedinstveno i to je e, prvenstveni prioritet u borbi protiv kaznenih djela Europske unije. Evo, samo mi dopustite da vam dam nekoliko primjera koje ću izdvojiti iz desetaka tisuća primjera toga koji se događa u Europi svake minute. Recimo, jednoj 19-godišnjakinji bez posla pristupe državljani neke europske zemlje članice i kažu joj pa možeš raditi u kafiću, u baru u tom europskom gradu i ja ću ti pomoći da tamo nađeš posao to su prijatelji iz škole i ona im vjeruje tako da prihvati. Kako se to događa? Postoji taj čovjek koji joj e, omogućuje da putuje u drugu zemlju članicu i plati joj kartu za autobus. I čim e, prisigne na destinaciju, zaključaju je u mali stan i unutar nekoliko dana prisila je da se uda za državljane na treće zemlje i onda je vrate u taj stan gdje drže zatvorenu tako da je prisiljena pružati seksualne usluge, dakle žrtva je silovanja, žrtva je trgovine ljudima u smislu iskorištavanja i to čine njezni klijenti, zostavljači koji su državljani trećih zemalja i Europske unije. Budući da je policija dobro obučena ovim e, pitanjima i budući da to susjedi primjećuju, oni e, prijave taj slučaj i djevojka je spašena. Dakle, to je dobra priča sa sretnim krajem. Ona se e, vratila u svoju zemlju gdje sam je susrela u jednom prihvatilištu i tamo sam ustanovila da ima rak, limfom, ali iz niza razloga koje sada neću iznositi i nema pristup e, zdravstvenoj zaštiti. Također ne želi niti e, svjedočiti protiv e, trgovaca ljudima jer su oni zaprijetili da će pobijati njezinu obitelj. U prihvatilištu zbog nedostatka sredstava ona može tamo ostati tek dva mjeseca nakon čega je bez krova nad glavom. Dakle, žrtva raka 19 godina bez krova nad glavom. Ne želim vas sada rasplakati ili rastužiti, ali to kažem jer je to situacija u kojoj se nalaze brojni muškarci i žene danas u Europskoj uniji i to govorim jer nam treba usklađeni rad u suzbijanju takvih pojava jer se to tiče sigurnosti, to je kazneno djelo iz područja organiziranog kriminaliteta. Dakle, treba ustanoviti odakle dolazi taj novac i kamo ide taj novac e, koji je e, uključen u cijeli taj slučaj, dakle koji su izmjenjivali i svi oni koji su uključeni u lanac trgovanja. To može biti također, odnosno uvijek je pitanje pravde i pravosuđa i ravnopravnosti spolova, to može biti često i slučaj nasilja nad ženama i to je u samoj srži temeljnih prava, prava na rad, to može biti povezano sa istraživanjem, a to su samo neka od područja na kojima sada komisija radi. Imamo e, vrlo ambiciozne pravne instrumente Europske unije koji su ambiciozni upravo zahvaljujući Europskom parlamentu. Mi sada e, razmatramo načine preuzimanja u nacionalno pravo. I imamo ključne prioritete, to utvrđuje i komunikacija komisije. Dakle, prvi prioritet e, je riješiti pitanje nekažnjivosti. Nadam se da će neko postaviti to pitanje, ali već ću sada dati odgovor na to. A e, to je što se događa sa svim tim stotinama muškaraca koji su silovali tu mladu ženu u tom staniću. Ja moram nažalost dati odgovor da se njima ne događa ništa. Dakle, moramo riješiti pitanje nekažnjivosti i omesti taj poslovni model. Žrtve također imaju prava i u Europskoj uniji imamo odličan e, zakonodavni okvir o tome, ali nemamo pristupa tim pravima i ostvarenje prava žrtve. To je prioritet. Također trebamo ojačati koordinaciju i odgovor. Mislim da smo tu dosta uspješni, ali treba nam još i više zalaganja i trebamo uskladiti također i korištenje sredstava. Dakle, imamo pojavu u ovom slučaju koja je povezana sa spolom, imamo također i pitanje eventualno maloljetnika i mlade odrasle osobe i ljudskih prava i to je prisutno u brojnim ključnim instrumentima politika. Mnogo smo učinili, imamo strategiju, imamo 40 mjera koje provodimo, imamo i izvješće o preuzimanju zemalja članica koje prikazuje njihovo napredovanje i sada razmatramo sljedeće korake i nećemo oklijevati poduzeti nikakve mjere za koje komisija ima ovlasti. Dakle, imamo također izvješće korisnika na to ću se vratiti, o e, kriminalizaciji korisnika poznatih žrtava trgovanja ljudima i također imamo i drugo izvješće o napretku što je izrađeno u mojem mandatu. I imamo također e, i prikupljanje podataka i niz izvješća o provedbi političkog okvira. Imamo niz studija, mnogo publikacija koje možete naći na našoj web stranici i opet želim zahvaliti Europskom parlamentu jer svaki puta kada objavimo publikaciju parlament nas pozove, o tome ovdje razgovaramo, imamo saslušanja, konferencije i to naravno pomaže i provođenju politike u praksi i upoznavanju ljudi s njome trebamo zajednički raditi u suzbijanju trgovanja ljudima ne zato što smo dragi, nego je to jedini način na koji možemo postići rezultate. Imamo europsku mrežu nacionalnih izvjestitelja ili jednako jednakovjernih mehanizama to su viši dužnosnici iz zemalja članica i neka neovisna tijela koja se sastoju dva puta godišnje. Ja predsjedavam tom mrežom sa svojim sugovornicima i predstavnicima predsjedništva. Imamo idućeg mjeseca konferenciju sa finskim predsjedništvom i također imamo Europsku građansku platformu protiv trgovanja ljudima. Imamo stotinu nevladinih organizacija i one su zapravo prerasle u obitelj. Imamo iz niza zemalja članica male ili velike organizacije koje se dva puta godišnje sastaju od 2013. godine. Tako da su one skopile vrlo čvrste veze jednom godišnje, to nije bilo u početku dobro prihvaćeno, ali sada to dobro funkcionira, okupljamo pripadnike civilnog društva na istom mjestu i potičemo raspravu. Oni to nisu možda očekivali da će se to tako odvijati, a sada ipak to prihvaćaju i Imate velike nevladine organizacije koje su prisutne iz velikih gradova i male nevladine organizacije iz ruralnih područja koje se sve nalaze na istom mjestu. Također imamo 10 europskih agencija od 2011. godine, to je bilo tada jedinstveno i sada smo ponovno sklopili dogovore sa deset različitih agencija koje zajednički rade na suzbijanju trgovanja ljudima i one se sastaju svaka tri mjeseca kako bi koordinirali svoje djelovanje Europol, Eurojust, EUFund, EULISA, Frontex i tako dalje. Što sad znamo? Pa poznata mi je vrh ledenjaka. Imamo 20.532 žrtve iz 2015. i 16. godine. Je li to stvaran broj? To je samo broj identificiranih žrtava koje su identificirale vlasti, koje su registrirane i čeja su imena dostavljena komisija. Možete zamisliti sami koje su stvarne brojke. Čak i ako neki ne žele priznati, velika većina žrtava su žrtve seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja. I isto tako imamo i žrtve iskorištavanja u svrhe rada i iskorištavanja drugih oblika, dakle prisilni brakovi, e, davanje organa, e, uključivanje u kaznena djela i tako dalje. To je strašan posao. Svaka četvrta žrtva koja je prepoznata je dijete. I kada kažem dijete, to su ponekad novorođenčad, a ponekad sedmogodišnjaci. Mi znamo i to prihvaćamo i priznajemo od 2013. godine da je trgovanje ljudima naročito nasilno nad ženama. Ono što me zabrinjava jest činjenica da svjedoci zanemaruju seksualno iskorištavanje. Neki kažu da je to zamarujuće, da su zamoreni bavljanjem tim pitanjima, ali ja kažem da treba e, prvo pitati žrtve što misle o tome. Dakle, molim vas, preklinjam vas e, da u ovom radu stavite na prvo mjesto trgovanje ljudima. Ako pogledamo broj međunarodnih organizacija koje zbog e, zamora iz političkih razloga ili iz toga što nemaju dovoljno podataka o tome, e, one se bave bilo čime drugome osim e, seksualnim iskorištavanjem. Imamo izvješća o tome i pozivam vas da to pogledate na našoj web stranici. I ono što želim danas posebno izdvojiti jest činjenica da pola prepoznatih žrtava trgovanja ljudima su državljani Europske unije. Da, to je usko povezano, da, sa migracijama i da, naravno, pola tih žrtava su državljani trećih zemalja, ali mi nismo u moralnom ili pravnom položaju da bismo stvorili hijerarhiju žrtava ili u smislu oblika iskorištavanja ili njihovog mjesta porijekla. Vidjeli smo također da se intenzivno bavimo žrtvama trgovanja ljudima koje su državljani trećih zemalja i to trebamo nastaviti činiti, ali pitam vas što je sa onom 19-godišnjom djevojkom o kojem sam je govorila i sa drugim djevojčicama koje sam upoznala. Upoznala sam 13-godišnjakinju koja je imala dvogodišnje dijete. To su sve državljani Europske unije i njih moramo isto tako zaštititi. To je složeno kazneno djelo i moramo se također osredotočiti na kršenja ljudskih prava, ali isto tako i na činjenicu da je to vrlo lukrativno kazneno djelo i to e, donosi dobit e, kriminalcima, trgovcima ljudima, ali isto tako i onima koji su e, legalni, ali se bave nelegalnim dijelima. Recimo, tko vozi autobus e, koji prevoze žrtve trgovanja ljudima? Dakle, to je redovna linija možda koja ima redovnu dozvolu, ali što je sa tim e, ljudima? Gdje spavaju, gdje e, jedu i kamo ide taj novac? Komisije je jasno sljedeće. Trgovanje ljudima se ne događa jer su ljudi ranjivi. Da, postoji nejednakost spolova, da, postoje siromaštvo, postoji rat. Jedan zastupnik parlamenta mi je jednom rekao da nećemo postići ništa ako ne iskorijenimo siromaštvo. Pa ako budemo tako razmišljali, nećemo postići ništa. Trgovanje ljudima se događa iz dva jasna razloga. Ono se događa jer neki imaju ogromnu korist, financijsku korist eh, od izrabljivanja. Prema Europolu to je 30 milijardi godišnje, a to je vrh ledenjaka samo u onim pravnim eh, legalnim djelatnostima. To se događa dakle zbog novca, zbog dobiti i zbog toga što je netko uvijek spreman iskoristiti i zlorabiti žrtve. Evo, uzmimo onu djevojku o kojoj sam govorila prije, ona je doista vrlo ranjiva. No, oduzmite dobit e, kriminalcima i onima koji su je iskorištavali, nećete dobiti trgovanje ljudima, nego ćete imati ranjivu osobu koja treba pomoć i potpora, ali nemate prisutnost elementa trgovanja. To je ono što moramo poduzimati. Također trebamo i dalje poštovati međunarodne standarde. Neki su utvrdili da e, protokol iz Palerma i UNTA konvenciju treba revidirati. Ne. Ja vam e, mogu reći da nam ne trebaju novi pravni instrumenti, nego trebamo provoditi instrumente koji već postoje. Trebamo se također pobrinuti da se nastave financirati i borbe protiv svih oblika iskorištavanja i zlouporabe i da se trebamo također usredotočiti na provedbu svih ciljeva održivog razvoja koji se bave suzbijanjem trgovanja ljudima, ali sada se u većinom sektora usredotočujemo samo na e, jedan cilj, ali moramo se svim sektorima jednako baviti. Također trebamo spriječiti nekažnjivost. Neću sada nabrajati ono što su zemlje članice o to, ali to je navedeno u izvješću. Na, za kraj imam jedno pitanje. Pred nama, dame i gospode, imamo jedini oblik kaznenog dijela koji poznajem e, i koji poznaju tužitelji u kojem netko može svjesno iskorištavati druge osobe koristeći njihove usluge, u ovom slučaju bila je riječ o silovanju, ali u svakom slučaju, i da te osobe koristiti takvih pod navodnicima usluga ne budu kažnjeni iako od e, nas direktiva to traži i traži od zemalja članica kriminalizaciju onih koji svjesno koriste usluge žrtava trgovanja ljudima, no još uvijek postoji otpor prema tome. I za kraj, izvješće Europola. Svi, naravno, poštujemo izvješća Europola o trgovanju ljudima. Dakle, prostitucija maloljetnika može biti vrlo lukrativna za e, trgovce ljudima i klijenti su spremni platiti za seksualne usluge djece žrtve moraju ostvariti određenu dobit dnevno, a e, također se naplaćuju od njih e, i e, pristojbe za smještaj i hranu. U Maroku, recimo, jedna skupina organiziranog kriminala je ciljano istupala djevicama jer su bile traženije od strane klijenata. A kada su pitali klijente o tome, oni nisu znali. Od 9000 navodnih žrtava trgovanja ljudima koje je IOM prepoznao 2016. godine iz Nigerije, koje su prebačene u Italiju, onda diljem Europe, koliko ljudi koji su bili svjesni iskorištavanja je bilo kazneno gonjeno. Nula. Dakle, zatvorit ću s time, završit ću s time moramo uzeti tu obzir. E, naravno, postoje e, pravni jazovi u okviru zakonodavnog okvira. Moramo e, kriminalizirati poslodavce koji koriste seksualno žrtava koje nisu državljani europskih država članica, ali isto tako trebamo učiniti za državljane Europe. No teško je dokazati svijest. Dakle, kada govorimo o silovanju. Dakle, neki kažu da nije silovanje nemoguće sankcionirati jer se to teško dokazuje. No, kako možemo to reći? Nadam se da smo to nadišli. Dakle, komisija je čuvar ugovora, mi pratimo provedbu direktive, trebamo je provesti trebamo se usredotočiti na sve oblike iskorištavanja, na e, rodnu dimenziju i također seksualno iskorištavanje trebamo staviti na prvo mjesto. Trebamo također i razjasniti pojmove, dakle ne možemo se dalje koristiti modnim pojmovima koji nemaju pravnu težinu, dakle e, moderno robstvo, iskorištavanje djece, obanje zaustavljanje djece, to sve trpati u isti koš. To nije pristup koji treba žrtvama. Trebamo također i obustaviti ovu kulturu nekažnjivosti. Znam da vam je stalo do žrtava, ali ako je doista tako, onda ćete spriječiti one koji ih iskorištavaju. I to je jedini način pokazivanja odgovornosti prema žrtvama. Ako se vratimo onoj mladoj ženi, ona mi je e, prvo rekla želim da svi crknu. Ja nepristranost, ali želim privesti počinitelje pravdi jer je to jedini način iskazivanja poštovanja prema žrtvama. Dakle, trebamo koristiti se pravom i provesti to pravo. To je jedino što trebamo učiniti i računam na vašu pomoć u tome. Hvala gospođo Vasilijadu i hvala vam na vašem strastvenom zalaganju. Budite sigurni da i mi to osjećamo i to je upravo privoda ovakvih e, sastanaka, dakle vrlo često u Europskom um, parlamentu imamo ključna pitanja koja su u nadležnosti većeg broja odbora i ovdje je također to slučaj. To je naravno i pitanje za odbor Libe kao što ste i sami se uvjerili tijekom godina. Mi smo nadležni za politike, za donošenje zakona u području kaznenog prava koje će se baviti kazano-pravnim aspektima trgovanja ljudima, ali naravno to ima i rodnu dimenziju kao što je kolegica upravo istaknula. Dakle, to se tiče e, ravnopravnosti spolova, prava žena, iskorištavanja žena u čitavoj Europskoj uniji i zemljama članicama. E, imamo evo sada materijala za raspravu, imamo niz govornika koji su se javili za riječ, ali u malo vremena, dakle predlažem kako bismo sve svima omogućili da uzmu riječ. Molim vas da se svi ograničite na e, jednu minutu kako bismo gospođi Vasiljadu omogućili da da odgovori na, e, da da odgovore na vaša pitanja. Hvala. Gospodin Lenarc ima riječ. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam na stvarno impresivnom izlaganju. Biće vrlo teško odgovoriti na sve ovo što ste rekli u jednu minutu jer ste stvarno mnogo toga spomenuli direktiva iz 2011. E, mora biti potpuno prenesena i u potpunosti provedena od strane svih dionika u tom području. A to nije nešto što smo otkrili sada, to znamo već godinama. Kad govorimo o tome da treba uzeti u obzir rodnu perspektivu i to znamo već godinama. Kad govorimo o zaštiti djece, o identifikaciji i zaštiti žrtava, sve, o svemu tome govorimo već godinama, a onda opet iz nekog razloga provedba kaska. Što dakle moramo učiniti kako bismo e, osigurali da provedba bude kako treba? A e, isto tako možda bismo trebali razmisliti o izmjeniti direktive budući da je prošlo već 8 godina. I još jedna stvar. U izvješću iz prosinca 2018. govorite o podacima iz 2015 15. i 16. Zar ne bismo trebali pronaći neki drugi način prikupljanja podataka koji bi osigurao da naši odgovori i reakcije, reakcije budu u skladu sa onim što se doista događa? I treće, spomenula, spomenuli ste e, agencije Europske unije, isto tako sa inspektoratima za rad i e, u socijalnom području. Uskoro ćemo imati e, Europsku agenciju za rad kako vidite da bi se moglo surađivati s takvom agencijom u rješavanju ovih problema? Hvala. A sada riječ ima gospođa Spurek u ime socijalista. Izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Hvala i vama gospođo na odličnoj prezentaciji. Podaci iz 2015. i 16. iz drugog izvješća komisije pokazuje da i da žrtve dolaze iz pet zemalja. Rumunjska, e, Mađarska, Poljska, Bugarska i Nizozemska. To su iste zemlje kao iz 2010. i 2012. Dakle, u prvom izvješću koje je objavila komisija. Možete li nam analizirati zašto baš e, te zemlje imaju tako lošu e, statistiku? Hvala. A sada u ime icr a gospodin Prokačini. Hvala. Trgovanje ljudima je glavni razlog zbog koje mi smatramo da je politika otvorenih e, luka suluda. Smatramo da treba spriječiti dolaske, to jest polaske da trebamo raditi na e, razlozima zbog kojih žene bježe iz svojih država. Zato što i već jučer, evo jučer, je po ne znam koji put talijanska policija razotkrila organizaciju koja je iskorištavala žene iz Nigerije koje u tisućama dolaze u talijanske luke, između ostalog i brodovima e, ONG-a moramo ih uklopiti u prihvatni sustav koji očito ne funkcionira. Iskorištavaju to vrijeme dok ne dobiju međunarodnu zaštitu i pritom postaju e, žrtve trgovaca. Za nas je to stvarno neprihvatljivo. Hvala vam, gospodine Prokačini. E, ispričavam se, gospođa e, Intveld, niste mi bili tu na popisu, ali imate e, riječ naravno u ime Renew Europe. E, prethodni govornik je rekao da baš žene su same krive i čine zločine e, ako je to već ako su one već roba, kao što je rekao prethodni govornik, to je samo zbog toga što ovdje imamo tržište i muškarci koji iskorištavaju i e, siluju te žene. I sjećam se da su podugnute optužnice protiv visoko pozicioniranih osoba, čak i političara u nekim zemljama koji su E, optuženi da su organizirali e, takve zabave sa maloljetnicima, maloljetnicama. No isto tako se želimo svrnuti na ono što su rekli govornici iz Pučana i socijalista. Provedba, naravno. Svi smo šokirani i strašno tužni zbog svega što smo čuli. Ali, baš kao što ste sami rekli, stalno se vraćamo na isto, provedba. Ako već svi znamo koliko je sve ovo strašno, gdje je prepreka? Ja kao zastupnik parlamenta uvijek želim znati koje se mjere poduzimaju kako bi se to riješilo. Hvala vam gospođo Velt. Gospođo Bjork, izvolite. Imate riječ. Hvala vam. Hvala vam na ovom izvještaju. E, dopustite mi da nema zamora. E, još imamo i... Ovdje sam. E, imamo i žrtve i trgovce, ali imamo i političke razlike. Naravno da nam je potrebna bolja provedba kad govorimo o provedbi zakona, ali postoje još dvije stvari. Ja mislim da moramo poboljšati usluge. Moramo osigurati da skloništa za žene i specijalizirane e, službe za pružanje pomoći ženama e, raspolažu sa primjerenim resursima. To je stvarno sramota da to još nije osigurano. A druga stvar, moramo stati na kraj E, potražnji. Oni koji iskorištavaju i zemlje koje nemaju primjereno zakonodavstvo moraju stati na kraj kupovini žena radi prostitucija. Neki ovdje, poput ekstremna desnica, će to pokušati povezati sa temom migracije. To je opasno da iskorištavate ovo područje politike, e, ovo područje kao izliku da se zatvore granice. Ne, trebalo bi zatvoriti bordele, a ne granice. Posla je još pred nama, a na početku bismo barem trebali kazniti e, trgovce ljudima i ženama. Hvala vam, sada riječ ima gospođa Anderson. Mm, dobro jutro. Hvala vam na ovom izvještaju. Upravo sam odlučila govoriti na njemačkom jeziku. Izvješće je bilo dosta opsežno, no tu se meni javljaju još neka pitanja. Pitanje bi jedan, primjerice. Odakle dolaze žrtve? Vi ste sada upravo rekli da su prije svega žene žrtve seksualnog iskorištavanja. Tu mene zanima u kojoj mjeri komisija na taj problem gleda da imamo sve više i e, navode o počiniteljima iz Sjeverne Afrike koji e, operiraju u tom crvenom miljeu, primjerice e, iz nekih zemalja Afrike. Moram reći da ne postoje dovoljne kontrole na vanjskim granicama Europske unije što ne samo potiče trgovanje ljudima, već i u velikoj mjeri i omogućuje zapravo trgovanje ljudima onaj slučaj u Rotterhamu, da, mene zanima, ako niste čuli za to, preko tisuće djece je tamo postalo žrtvom E, bandama koji su ih seksualno iskorištavali. E, koje mjere misli komisija poduzeti kako bi se spriječilo da, kako bi se omogućilo da djeca koja su postali žrtve seksualnog iskorištavanja da onda ne postanu još jednom žrtve sustava jer im se jednostavno ne vjeruje, to je zato jednostavno tako što e, govornik je prekinut. Ispričavam se. Imali ste jednu minutu, Imate minutu vremena, ako, ne budete, ako budete govorili dulje, drugi neće moći govoriti. Dobro, završavam. Moram vas prekinuti, nažalost. Hvala vam. Molim vas da se držite vremena. Mislite i na ostale e, kolege. E, zastupnica Dupont iz Pućana. Ja, vielen ähm, Hvala vam. Hvala ne želim sad reći na impresivnom izlaganju, ali na strastvenom izlaganju vi ste umeđu ustvrdili da su dakle prava dosta dobro zajamčenja, ali da često postoji poteškoća sa pristupom pravima jer je tu prije svega potražnja e, jaka. Mi smo imali u Njemačkoj dobro iskustvo sa jednom telefonskom linijom e, za žrtve nasilja da se onda ne može saznati e, da je osoba nazvala taj broj, dakle niti na internetu, niti kod telefona. Možda bi to moglo biti nešto što bi se moglo više razraditi i na europskoj razini. Hvala. Hvala vam. Sad u ime zeleni, gospođa Strik. Drago mi je da mogu govoriti u ime zelenih. Želim čestititi gospođi Vasilijadu na njezinom e, govoru i e, pohvaliti vaš rad, budući da je ovo stvarno teška i komplicirana tema. Govorili ste o važnosti nekažljivosti, s čime se apsolutno slažem, no isto tako e, treba se baviti i time da žrtve ne budu E, kažnjene zato što žrtve se boje otići na policiju i podijeliti svoja iskustva zbog straha od ozmazde, ali i pogotovo zbog toga što bi im se, od straha što bi im se dogodilo s obzirom na to da nemaju dokumente. Zar nije došao trenutak da Evropska unija im garanti, zajamči pravo na prebivalište ako su žrtve e, trgovine ljudima kako bi se mogle osjećati sigurnima i kako bi mogle sve reći policije. Isto tako, druge e, e, organizacije civilnog društva mm, pomažu žrtvama. i Mislim da treba i njih e, poduprijeti u njihovom radu. Hvala. Gospođo Palop, izvolite. Hvala. Evo ja samo želim reći dvije stvari. E, nažalost, izvještaj očito nema dovoljno podataka iz zemalja, a isto tako se govori o ponovnoj e, viktimizaciji za žrtve u slučaju neprovedbe kazni. E, a zapravo direktiva ne govori o tim temama. U članku broj 8 se ne daje mogućnost zemljama da zapravo se ne omogućuje zemljama da ne zabranjuje im se kažnjavanje žrtava. Iz, u članku 5 stavak 2 i 4 u stavku 2 je da se stoji da se pravne osobe moraju smatrati odgovornima, ali tu se uključuje zemlje članice, javna tijela i tu se definiraju zapravo pojam pravnog tijela. Stoga ne znam zašto se određeni propisi ne primjenjuju na zemlje članice. Bismo, očito je da zapravo u samoj direktivi postoji taj problem. Gospođa Jones, izvolite. E, hvala vam na ovom strašnom izvještaju. Znam da ste spomenuli da problem leži u implementaciji, ali i u e, pravnim prazninama u samoj politici. Možete li nam nešto više o tome reći? E, možemo li se mi više nečime pozabaviti? Je li moguće revidirati direktivu i e, novu, donijeti novu strategiju, te što možemo učiniti sa potražnjom. E, baš kao i e, koje bi dodatne mjere mogli pokrenuti u području prevencije. I ako Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju, imamo granicu s Irskom, ali znate da postoji velika ruta za trgovinu ljudima tamo negdje oko Walesa. Što onda učiniti? I sa gospođom Moreti za, završavamo sa ovim krugom pitanja. Imaćete nakon toga pet minuta za e, dati odgovor. No budući da je ovo vrlo važna tema, ako niste u mogućnosti nam usmeno odgovoriti, molim vas da nam stvarno pošaljete odgovore pisanim putem, zato što smatramo da je ovo, e, ovo je stvarno tema od ključne važnosti. Gospođa Moreti, izvolite. Hvala. Da, i ja sam vam željela zahvaliti na ovom e, stvarno vrijednom izvješću. Htjela bih podsjetiti kolegu Prokačinija da u Italiji su luke otvorene, da nisu nikada bile zatvorene, zato što postoje međunarodni sporazumi koji se moraju poštivati. I hvala Bogu da u Italiji imamo sudstvo koje funkcionira i koje e, diktira pravila i daje smjernice i našim političarima. Postoji problem sa sredozemljem. Između ostalog i situacija u Libiji. U Libiji imamo prave koncentracijske logere gdje se žene siluju. E, muškarci su također žrtve nasilja. I e, ti ljudi bježe iz tih logora, a Europska unija bi se trebala za to stvarno pobrinuti i ne bismo trebali imati e, takve uvjete u zemlji u kojoj ljudi on, u kojima onda ljudi e, riskiraju živote, a riskiraju životi pokušavajući pobjeći od takvih uvjeta. Nevjerojatno je da Europa i dalje tolerira takve situacije. A onda iz toga se rađaju samo dodatni problemi. Moramo e, razgovarati o sigurnoj kazni za one koji čine takve zločaju, zločine te razgovarati o tome da se žrtvama pruži primjerena podrška. U odboru FAM smo e, predstavili jednu novu ambicioznu strategiju za suzbijanje trgovine ljudima i za jačanje kriminalizacije onih koji iskorištavaju te osobe. To bi recimo mogao biti jedan pozitivan korak. Hvala. Još gospodin Roberti, on je zadnji koji će postaviti pitanje. Hvala vam. Evo ja imam samo jedno vrlo jednostavno pitanje. Također želim zahvaliti e, gospođi Vasilijandu na govoru te na mnoštvo informacija koje e, ste nam pružili. Nažalost, pred ovakvim globalnim fenomenom koji navodno svake godine e, uključuje gotovo 2,5 milijuna osoba, na brojka vjerojatno je mnogo veća i s obzirom na tragedije koje se zbog ovoga događaju, sadašnji e, pravosudni, e, pravosudni postupci su očito potpuno neprimjereni. I to ne samo u Italiji, već e, i u ostalim zemljama Europske unije. Ako kazneni postupak i osuda počinitelja ovakvih zločina ne funkcionira, a očito je da ne funkcionira, to znači da ne funkcionira ni međunarodna suradnja. E, rekli ste da imamo agencije koje osiguraju protok informacija, no onda kako je moguće da sa svim tim e, informacijama koje imamo na raspolaganju, zašto su onda istrage toliko rijetke i toliko e, loše? Problem je međunarodna suradnja koja je koja uopće ne funkcionira kako treba. U Italiji je kako bi se riješio taj problem i to pogotovo sa mafijom iz Nigerije. Danas imamo jednog suca iz e, Nigerije u Italiji koji olakšava tu suradnju. Oprostite, moram vam oduzeti riječ. U redu. Dakle, kako se rješava problem nedostatne e, međunarodne suradnje? Hvala vam. Hvala vam i što ste se pokušali držati e, predviđenog vremena. A gospođo, sada ćemo e, čuti vaše odgovore. Hvala vam. Ovo je bilo stvarno motivirajuće. Drago mi je da ste pokazali puno interesa i postavili značajna pitanja. Imam 12 e, pitanja, a imam 20 do 30 sekundi za sve. Što god ne uspijem odgovoriti, naravno, rado ću vam poslati odgovore pisanim putem. Prvo, provedba direktive. To je to se pitanje pojavilo puno pitanja. Nisam u svom izlaganju imala dovoljno vremena pa se nisam usvrnula na to. Naravno, u izvještaju imamo i puno pozitivnih vijesti kad je riječ o provedbi. Imamo bolju suradnju između nadležnih tijela, imamo bolju podršku žrtvama, imamo više koordinacije, imamo bolje istrage. Zemlje članice koriste sve više podršku agencija Europske unije imamo smjernice za identifikaciju koje se također koriste sve više. Same organizacije civilnog društva mm, sve bolje surađuju sa nadležnim državnim tijelama. Tako da puno toga dobro funkcionira. Ali živimo u vremenima i moram to otvoreno reći, jako, e, tamo gdje imamo veliku ranjivost imamo i goleme profite. Dakle, to je veliki problem organiziranog kriminala zajedno sa drogom i oružjem. Ako mislite da je jednostavno zaustaviti e, novčani protok, pa nije baš. Ali svejedno vas pozivam da tražimo taj novac. A ako ga budemo tražili, to će stvarno učiniti razliku. Jako puno članaka direktive se dobro provodi. No, imamo e, nisku stopu donesenih presuda i općenito istraga. Što se tiče podataka, da, podaci su iz 2016. slažem se s vama. Ali objavili smo podatke isti mjesec kao što je <clears throat> objavio podatke Ured UN-a za drugu i kriminal. Dakle, kad se bavite statistikama, želite stvarne brojke, onda morate kontaktirati državne zavode za statistiku i ako ja, ja stvarno se trudim da sve bude uključeno, uključujući i civilno društvo, kako bismo imali dobro prikupljene podatke. I to je stvarno komplicirano. Sada smo pokrenuli e, prikupljanje podataka koje ćemo onda objaviti 2020. Dakle, radimo na poboljšanju kvalitete prikupljenih podataka, ali sumnjam da ćemo uspjeti ubrzati dostavu. O inspektoratu rada E, da, slažem se, nisam, se, e, nisam o tome mnogo govorila, ali već pet godina ponavljam da treba se više posvetiti trgovini ljudima radi e, iskorištavanja u području rada. Zajedno sa Eurofoundom smo zajedno objavili neke publikacije i nisam baš ponosna što to mogu reći, ali u proteklih 15 godina smo napravili jednu dugoročnu strategiju da vidimo kamo je otišao novac za iz trgovine ljudima i moram reći da je e, najviše novaca se na kraju zaradilo baš u području iskorištavanja ljudi radi posla. Da, da, znam da me sad želite zaustaviti. imamo pet zemalja koje ste naveli. Da, da vam preokrenem to pitanje. Iz tih zemalja dolaze žrtve. Ali da li je to isto mjesto gdje se nalazi većina e, onih koji iskorištavaju i je li to, jesu li to mjesta gdje se nalazi većina onih koji zarađuje? Dakle, to je zajednička odgovornost. Ja ne mogu ništa učiniti kako bih promijenila ranjivost ljudi u Rumunjskoj, ali ono što možemo učiniti jest da zajedno radimo i da otkrijemo kad ti ljudi nekamo odu, kamo idu i zašto. I želim ponoviti, polovina e, žrtava su državljani Europske unije. To pitanje granica ili postojanja granica ili ne, to nije relevantno. E, zato što pol e, žrtava dolazi iz zemalja članice Europske unije. I e, jedna od četiri žrtava je žrtva, dakle, unutarnje trgovine ljudima, dakle, u samoj zemlji. Evo sad ću reći Belgija, samo zato što se ovdje trenutačno nalazimo. Dakle, vi ste iz Belgije i žrtva ste trgovine ljudima u Belgiji. I nemojte e, miješati trgovinu ljudima i krijumčarenje. E, trgovina je, pardon, krijumčarenje ljudi je zločin protiv države, a trgovina ljudima je zločin protiv pojedinca. Ja bih bila prva koja bih vam rekla da treba, e, da nam trebaju novi zakoni o trgovini ljudima. Ne, ne, to nam ne treba. No, o čemu bismo mogli razmisliti jest da potaknemo zemlje članice da kazne one koji koriste žrtve, iskorištavaju žrtve i koriste njihove usluge. Imamo i otežavajuće okolnosti za dužnostnike dužnosnike i službenike. Imamo članak pet E, prema kojem su pravna tijela također odgovorna. A da li se taj članak koristi, to je ono što moramo znati od zemalja članica. Tu je jako puno novca. Uh, govorimo o organiziranom kriminalu. Govorim o žrtvama jer je moje srce s njima, no problem nije u žrtvama. Moramo prestati e, sa tim podizanjem svijesti u kojem govorimo žrtvama da prekinu biti žrtva. Ne, trebamo prekinuti trgovce da oni budu trgovci, trebamo e, klijente koji koriste te usluge, među njima treba podizati svijest da prestanu koristiti te usluge. Dakle, to su ljudi koje treba zaustaviti. I treba pratiti novac, naravno. Ne možemo to pojednostaviti i reći da e, trgovac ljudima iz Nigerije i e, Bugarske ili Cipra, ja sam iz Cipra, nije moguće da djevojčica od sedam godina u Nigeriji da dođe uz pomoć samo jedne osobe. Nemoguće, to je čitav niz osoba. Reći da je on odgovoran ili ona odgovorna, na taj način samo e, zanemarujemo odgovornost koju imamo. Imamo cijeli lanac, moramo presjeći cijeli lanac. E, vozač autobusa, e, dužnosnik, tip u selu koji je to sve pokrenuo. Sve njih treba pronaći i kazniti i na taj način ćemo to zaustaviti, a to je vrlo naravno teško. telefonske linije. To smo proučavali u Europi. E, žrtve uglavnom ne misle, mi smo žrtve za tu vrstu um, iskorištavanja. E, one kažu, taj me tip silovao, ovaj me zatvorio u držav zatočenu i tako dalje. Financiranje za civilna, za organizacije civilnog društva je stvarno poraslo više od pola sredstava iz komisije ide organizacijama civilnog društva. One su pronašle načine da formiraju saveze i to sada i rade. Bilo bi jako dobro da imamo takvu, takvu telefonsku liniju, ali um, takve primjere imamo u nekim zemljama i zapravo vidi se da to baš ne funkcionira. I ne kažem da se to ne treba napraviti u nacional, na nacionalnoj razini. A što se tiče e, direktive i e, odredbe o nekažnjivosti, ta je odredba vrlo jasna i vrlo stroga. U nekim zemljama članicama, i nemojte zaboraviti, direktiva se e, odnos, dakle u direktivi se navode minimalni standardi. Ja sam razgovarala s tužiteljima, glavnim tužiteljima, državnim odvjetnicima, da bih shvatila zašto je to tako ja nisam e, odvjetnica i ne želim da me krivo citirate, no imamo argumente za vrlo ozbiljne zločine i ne možemo odlučiti u ovom slučaju do koje mjere ćemo primijeniti odredbu o nekažnjivosti. Iako uvijek inzistiramo, mi kao komisija to stvarno uvijek radimo. A što se tiče dozvole boravka, da znam da se oko toga vodi rasprava. No direktiva iz 2011. tretira sve žrtve trgovina e, na jednak način bez obzira na status. Tu smo još dodali dodatak o direktivi iz 2004 upravo o boravišnim dozvolama. I to smo učinili upravo zbog tog razloga. U, tom, u toj direktivi imamo dakle specifična pravila za izdavanje boravišnih e, dozvola za državljane trećih zemalja, a članak 11 e, govori da treba primjenjivati horizontalni okvir e, za državljane EU i za državljane trećih zemalja. Dakle, ta dva teksta treba zajedno rediti i implementacija se mora dakle, općenito e, analizirati. Postoje situacije gdje je to dobro provedeno, to smo vidjeli, to smo vidjeli u izvješću o provedbi i tu bismo trebali nastaviti raditi. Ali na to treba gledati kao na jednu cjelinu. Mnogo je bilo pitanja, a da, e, pravne rupe. Mislim da je to također važno pitanje. Što se tiče pravnih rupa, gospođo Vasilijadu, prekršili smo vremenski vremenski kalendar, vremenski okvir za ovaj dio sastanka. Ne, ne, naravno da možete zaključiti, samo molim vas pređete sada na to kako bismo mogli preći na sljedeću točku dnevnog reda koju još imamo kako bismo zaključili sa našim dnevnim redom. Hvala. Što se tiče pravnih lupa, mislim da je to važno i zbog toga je komisija to stavila sebi kao veliki prioritet u komunikaciji iz 2017. godine, da dakle trebamo ohrabriti države članice da kriminaliziraju sve one koji svjesno koriste usluge tih žrtava. Kad razmisle o tome, evo imamo ovaj primjer, govorim o njemu jer e, ga ne mogu izbaciti iz glave. Dakle, možete kupiti za 30 eura važnu dizajnersku torbicu na, na ulici i onda možete dobiti kaznu za to, tako i treba biti. Ali u državama članica nemate te iste kazne, to može biti administrativna kazna ili, ili, kazna, ili kriminalna kazna, kada koristite uslugu neke osobe kada eh, je ona žrtva. A nemojte mi reći da je to teško za dokaziti. Eh, to je poput one rasprave o, sil silovanju prije 20 godina. Vi ste nigerijanka, imate 11 godina, na ulici ste, polu ste goli i onda eh, vi tvrdite da niste znali. Imamo i direktivu iz 2009. godine o um, zaposlenicima koja jasno kaže da bi trebalo kazniti e, u slučaju radnog iskorištavanja osoba iz trećih država e, poslodavce. To je dakle nešto gdje moramo potaknuti sve države članice da obave svoj posao. Samo kada te um, i taj novac zaustavimo, onda ćemo zaustaviti trgovanje ljudima. Kada dođemo do žrtve, onda se sjećamo dobro jer smo pomogli žrtvi. Ali pitajte vlastitu djecu, vlastite susjede kako bi njima bilo da su zatočeni u nekoj e, tekstilnoj tvornici, e, na nekoj poljoprivrednoj farmi pet godina, da E, ne možete izaći i da ste tamo šest godina. Mi dolazimo prekasno, prekasno. Mi trebamo zaustaviti one koje iskorištavaju i tu kulturu nekažnjivosti. I to je to. Hvala. Hvala vam gospođo Vasilijadu. Vi ste mogli to i vidjeti e, na temelju postavljenih pitanja, a to se vidi iz vaših odgovora, da svi mi osjećamo tu e, određenu obvezu da dijelimo vaše zabrinutosti. Vi ste to tako direktno rekli da je zapravo cijela ta ideja Europskog kao zakonodavca upravo to da nagnemo države članice da e, u svoje zakone o tome da primijene europsku direktivu ne samo kada se štite žrtve, naveli ste i čitav niz drugih e, strašnih slučajeva Eh, koji zaslužuju našu pažnju, eh, tragični slučajevi, ali su tako i činjenica da je potrebno podići razinu svijesti o tome kakva je pozadina cijelog tog ciklusa iskorištavanja ljudi. Što je i sam eh, rezon detre za vašu ulogu kao koordinatoricu za borbu protiv trgovanja ljudima i isto tako i razlog zbog čega ste toliko strastveni. Mi svakako radimo rame uz rame, sigurno ćemo još čuti jedni od drugima i sigurno ćemo idućih nekoliko godina na tom moći zajedno raditi. Hvala. Hvala vam što ste došli. Hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku e, odbora. E, odbor FAM je zajedno održao ovu raspravu sa odborom LIBE, ali koliko svačam, ova sljedeća točka dnevnog reda tiče se e, područja nadležnosti odbora Libe samo i e, tu mislimo s tim onda zaključiti naš dnevni red i ja sam e, izvjestitelj za to pitanje.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 con esta, con esta sórdida dimensión de nuestra realidad. Venga, vamos allá, por favor. Interpreters will leave okay. in 15 minutes. Interpreters will be leaving in 15 minutes, so there's not much... Usmeni prevoditelj nas napuštaju za 15 minuta, tako da nemamo više dovoljno vremena. Hvala vam što ste i dalje ovdje. Being here, just for the 15 minutes left before the... U ovih zadnjih 15 minuta. Leave us on our own. Prije nego što će nas usmeni povjetelj napustiti, napravimo što, što bolje možemo kako bismo predstavili završnu točku na dnevnom redu za danas. To je točka gdje sam ja izvjestitelj za to. To je provedbena odluka o odobrenju vijeća vezano uz sklapanje sporazuma o suradnji između Eurojusta i Srbije. Kao što znate, Eurojust je prošli tjedan predstavio nacrt tog sporazuma. Došlo je već i do slapanja drugih sporazuma Eurojusta sa trećim državama. Primjerice između ostalog s Albanijom, Gruzijom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom, Ukrajinom, Sjedinim državama, Švicarskom i Moldovom. Zbog toga što imamo jako kratak rok Koordinatori su se na sastanku u srpnju složili da ćemo imati pojednostavljeni postupak, što znači praktično gledano da se neće podnositi nikakvi postupovni amandmani. Isto tako je odlučeno da ću ja kao predsjednik preuzeti taj dosije. Da podsjetim da je vijeće zatražilo od eh, parlamenta i to putem pisma 9. srpnja ove godine da izradi mišljenje što je prije moguće i ne kasnije od tri mjeseca. A u 11. srpnja su se koordinatori složili da će zbog toga što je taj postupak toliko hitan usvojiti takav postupak. Što znači da ako nema nikakvih primjedbi o ovom nacrtu izvješća koje vam ovdje predstavljam, da ćemo onda smatrati da možemo usvojiti to izvješće. I onda će glasanje za usvajanje na plenarnoj sjednici se e, održati u listopadu na prvoj plenarnoj sjednici. Dakle, tada ćemo donijeti konačnu odluku u okviru tog postupka davanja odobrenja. Samo da vam sada prvo, kratko predstavim nacrt izvješća. Biću kratak. Sporazum o suradnji između Eurojusta i Srbije e, temelji se na modelu sličnih sporazuma koje je Eurojust e, sklopio, e, što je Agencija za pravosudnu suradnju diljem Europske unije. imamo Eurojust sporazum sa Sjevernom Makedonijom, sa Sjedinim sa Norveškom, sa Švicarskom, sa Albanijom i nedavno s Gruzijom. Između ostalog, u tim sporazumima se određuje da moraju postojati službenici za vezu, kontaktne točke i e, redovita razmjena informacija. Spomenuti sporazum je u skladu sa strategijom Europske komisije o državama Zapadnog Balkana iz 2018. godine. To je nedonetna točka koju sam htio spomenuti. Druge države e, kandidatkinje za stupanje u Europsku uniju iz regije, primjerice Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, već su sklopile takve sporazume. Srbija je e, treća država, država kandidatkinja sa najviše zahtjeva za suradnjom. Prema komisije Srbija, država u regiji e, s kojom postoji najviše zahtjeva, e, a sve u svemu druga po redu treća država e, u radu Eurojusta za koje postoje, postoji, za koje postoje zahtjevi. Srbija je bila uključena u 34 slučajeva 2018. godine i stoga je taj sporazum sa Eurojustom opravdan. U skladu sa mehanizmom o suspendiranju vize je komisija u svom drugom izvješćaju o tome naglasila da postoje pitanja e, organiziranog kriminala e, u, kojem, u skupinama u kojima u tome sudjeluju srpski državljani. Također su to najčešće žrtve trgovanja e, ljudima sa područja Zapadnog Balkana. Kao i činjenicu da imamo jako veliku zalihu oružja u Srbiji, što je samo po sebi već rizik u okviru trgovine e, vatrenim oružjem. Srbija na posljedku je stranka u Vijeću Europe, potpisnica Konvencije o zaštiti podataka te dodatnog protokola i Srbija je usvojila novo zakonodavstvo o zaštiti podataka evo nedavno 2018. godine. Zajednički nadzor, zajedničko nadzorno tijelo Eurojusta je dalo pozitivno mišljenje o e, odredbama sporazuma koji se tiču zaštite podataka. Na temelju svega ovoga što sam vam sada sažao, predlažem vam da podržimo taj sporazum. Ako nema nikakvih primjedbi, nikakvih razmatranja zastupnika koji se možda žele javiti za riječ, onda smatramo da se to izvješće usvaja i da onda možemo u listopadu posljedku imati glasanje na plenarnoj sjednici na temelju hitnog postupka kojeg smo zatražili. Slažete li se s time? U redu, onda vam zahvaljujem. I onda je to sve. I zaključili smo sastanak na vrijeme. Hvala vam za suradnju. E, I nastavit ćemo s radom ovdje u odboru Libe danas popodne u 14 sati sa sljedećom točkom na jednom redu, a to je izlaganje direktora Frontexa, dakle Europske granične i obalne straže E, hvala vam i želim svima dobar tek i vidimo se.